meeting. Molim, molim vas da krenemo sa sastankom. Svima vam želim uspješnu novu godinu. Međutim, kao što znate, danas je vrlo tužan dan. Tužan dan za Pariz, za Francusku, Europu, vrijednosti, slobode izražavanja. I zato ćemo prekinuti sastanak u 10.38 te ćemo se pridružiti sastanku sa gospodinom Šulcom gdje će biti obilježena minutom šutnje i odana počast žrtvama. E, nakon toga ćemo se odmah vratiti ovamo. Dakle, u 10.38 prekidamo sastanak, ići ćemo pokretnim stepenicama na izlaz na trgu Luksemburg. Pridružit ćemo se ostalim zastupnicima kao i predsjedniku Šulcu. Tamo će biti odana počast žrtvama. Nakon e, te kratke komemoracije ćemo se vratiti ovamo na sastanak. Ima li primjedbi vezano uz dnevni red? Ako nema primjedbi, onda imam još nekoliko priopćenja. Prije svega htio bih podsjetiti sastanke na izvanredni sastanak odbora sljedeći ponedjeljak u Strasburu u 19 sati. Prijedlog dnevnog reda obuhvaća ekonomski dijalog i razmjenu stajališta sa Pjer Karlom Padom vezano za zaključke talijanskog semestra. Također će biti održana rasprava o ekonomskom upravljanju, odnosno o izvješću na tu temu. Imam i neke informacije o trijalozima. Zaključili smo na pozitivan način tri trijaloga. Prvo trijalog o multilateralnim naknadama iz uredbe MIF. Sporazum je postignut 17. prosinca između parlamenta i vijeća, a dogovoreni tekst će se naći na koreperu u predstojećim danima kako bi se omogućilo ponovne konzultacije sa Ekonom, vjerojatno 21. siječnja. Čestitke svima, posebno izvjestitelju gospodinu Zalbi. Imate li nešto vezano uz postupak? Gospodine predsjedavajući, ja imam jedno postupovno pitanje. Što se tiče rada ovoga odbora u Strasburu. U Strasburu mi moramo biti nazočni na plenarnoj sjednici. Mnogi od nas traže riječ i pokreću razna pitanja. Posljednji puta vidim da se to ponovno događa u Strasburu. Vi namjeravate sazvati vrlo važan sastanak odbora. A to znači da neki od nas, a ne znamo niti točno vrijeme, kada ćemo dobiti riječ na plenarnoj sjednici, ne možemo obavljati svoju dužnost i na plenarnoj sjednici i u odboru. Dakle, moj prijedlog bi bio sljedeći, da za sljedeću plenarnu sjednicu ne održavamo važne sastanke u Strasburu. Prošli put je to bio gospodin Dragi, sada namjeravamo imati važnu raspravu s talijanskim predsjedništvom i onda svi moramo juriti ili pak moramo odlučiti hoćemo li doći na rad odbora ili na plenarnu sjednicu. Dakle, ovo je pitanje upućeno čitavom odboru. Moramo promijeniti radni raspored e, što se tiče rada u Strasburu. Hvala, ovo je primljeno na znanje, to će biti odluka koordinatora u Strasburu. Nastojat ćemo to izbjeći kada god je to moguće, premda je riječ o sastanku u 19 sati u ponedjeljak, kada obično nema tema, ekonomskih tema na dnevnom redu. E, vjerojatno je da će biti nekih drugih tema, no shvaćam da tu dolazi do preklapanja. Mi ćemo naravno to nastojati izbjeći. Istovremeno, s obzirom da imamo vrlo opsežan radni program. E, ponekad je nemoguće ne iskoristiti i te termine što je bilo uobičajeno i u prethodnom sazivu. No u svakom slučaju to će biti odluka koju će donijeti koordinatori. E, gospodin Lange, nemamo mnogo vremena. Dakle, dajem riječ sada gospodinu Langeu, ali molim vas da nemamo sada raspravu o tome. Ne želim sada ulaziti u raspravu, samo želim reći da se slažem sa kolegom. U posljednjem sazivu smo praktički na svakom sastanku se svađali oko toga koliko često imamo sastanke u Strasburu. E, ovo je sada relativno dobro počelo i ja se nadam da ne nastavimo sa tom praksom. E, češće smo prekidali sastanke jer nismo više imali e, točaka dnevnog reda. Mislim da je greška imati ovo dvostruko opterećenje u Strasburu i nadam se da ćete svim sredstvima to pokući, pokušati izbjeći u buduće. Thank you. Hvala. Prelazim sada na sljedeću točku. Dakle, sada smo, rekao sam vam za prvi trijalog, također je pozitivno zaključen rad u sklopu trijaloga vezano s direktivu e, protiv o pranja novca. To je bilo zajedno sa odborom Libe. 16. prosinca je postignut dogovor u Strasburu. Ovo je također vrlo značajna direktiva. Kao i u prethodnom slučaju, parlament je uspio značajno izmijeniti izvorni tekst, uvedeni su Uvedene su neke značajne točke, čestitke izvjestitelju Karincu, izvjestiteljima u sjeni iz našega odbora. Ukoliko vijeće potvrdi tekst u prvom čitanju, parlament bi ga potvrdio u drugom čitanju, a glasovanje bi na plenarnoj sjednici bilo u ožujku ili travnju 2015. Trenutno se vodi postupak do petka u vijeću. Dakle, 21. E, siječnja će se ponovno konzultirati odbori Ekon i Libe, tako da se nadamo da će se glasovanje moći održati u ožujku ili travnju na plenarnoj sjednici. E, pregovarački tim Europskog parlamenta postigao je dogovor o europskoj statistici, dakle to je još jedna važna tema koja je bila na čekanju nekoliko godina. Čestitam gospodinu Bajeu, izvjestitelju, kao i izvjestiteljima u Sjeni. Pregovaralo se tijekom... Waiting for the further step, we will vote this... Uh, the consultation we will we will oh, we will have the reconsultation uh, uh, next week exactly ah today sorry sorry we are going to have the reconsultation today these are the announcements and now we proceed uh... to su bile najave odnosno priopćenja sada prelazimo na izbor dva potpredsjednika dakle riječ je o trećem i četvrtom potpredsjedniku nakon uh briljantnog nastupa dva potpredsjednika, jedan je postao ministar, drugi je postao povjerenik i sada smo sada ćemo imenovati trećeg i četvrtog potpredsjednika pa namjeravam sada krenuti sa izbornim postupkom. Uh, I was going to ask um, Uh, Evo, htio sam uh, prije svega zamoliti što se tiče trećeg podpredsjednika. Ima li nekih uh, prijedloga od strane koordinatora? Imate li neke kandidate? Iz jednog kluba zastupnika. Hvala gospodine predsjedavajući u ime ECR-a. Želim imenovati Sandru Lunze za o dužnost. Hvala, da, ona je puno punopravna on je punopravni član odbora Ekon, ispunio je izjavu o financijskim interesima. Također prihvaća kandidaturu. Tako da mislim da možemo ovo, dakle možemo ga izabrati aklamacijom. Gospodin Salus, čestitam vam i lijepo vas molim da nam se pridružite ovdje za stolom. I onda idemo, prelazimo na izbor četvrtog podpredsjednika. So now we can proceed. Dakle, sada možemo prijeći na izbor četvrtog potpredsjednika. Imali prijedloga za kandidate. Gospodin Bazda, u ime EPP-a ja bih istaknuo kandidaturu gospodina Salve, koji je bio prvi potpredsjednik u prethodnom sazivu, dakle u sklopu ovoga odbora. Mislim da bi on bio vrlo dobar kandidat za četvrtog potpredsjednika. Da, on je punopravni član odbora, također je pravodobno ispunio izjavu o financijskim interesima. Čini mi se da prihvaća kandidaturu. Da, to je slučaj, dakle možemo ga izabrati aklamacijom. Čestitke i vama. Nadam se da će potpredsjednici pričekati prije nego što preuzmu dužnost ministra ili povjerenika. Thank you very much. Hvala svima. A sada možemo u punom sastavu prijeći na četvrtu točku dnevnog reda, to je ponovno savjetovanje odbora vezano uz europsku statistiku. E, htio bih da se uskladimo sa člankom 73. vezano za prijedlog e, uredbe vijeća odnosno izmjene uredbe Vijeća Europskoj statistici. Dogovor je postignut sa Vijećem, kao što sam već rekao. Što se tiče samoga teksta, to je dopuna uredbi od šest mjera i njime se unapređuje demokratska kontrola nad izradom statističkih podataka u Europskoj uniji. Europski parlament je uspio postići ono što je namjeravao. E, inače, ravnatelj Eurostata će se pojaviti pred parlamentom prije imenovanja. Odvojeni su proizvodnja statističkih podataka i neovisnost e, središnjih banaka te Europske središnje banka. Zatim omogućeno je komisiji da provodi inspekcije na licu mjesta. Tu su još neke relevantne odredbe no prije svega ću dati riječ izvjestitelju gospodinu Bajevu. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što ste i sami rekli, riječ je o važnoj temi, već dvije godine se na tome radi. Mislim da ste više manje iznijeli ono najbitnije. E, Bitno je znati da ćemo unaprijediti funkcioniranje izrade statističkih podataka u Europi, tako da ćemo izvjeći razne zamke i razlike e, u pojedinim državama članicama. Također ćemo imati veće povjerenje, svaka država članica će biti samostalna kod prikupljanja podataka, ali će razmjena informacija biti dobra i mislim da će to biti dobra osnova za suradnju. Hvala. Uh, uh, Hvala. Uh, dakle, ovo je rano drugo čitanje. Koreper je 19.12. Um, odobrio tekst i sada predsjednik odbora mora uputiti pismo vijeću. Prije svega se mi moramo savjetovati oko toga. Dakle, lijepo vas molim da glasujete dizanjem ruke. Tko je za ovaj sporazum koji je postignut e, u sklopu trijaloga? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Imamo tri suzdržana. Dobro. čestitam izvjestitelju. Ja ću onda uputiti pismo vijeću u skladu s ovim što je rečeno. Sada možemo prijeći na točke 4, 5, 6 i 7 dnevnog reda. Gospodin Langen ima riječ. Kolega Markus Ferber danas ne može biti na ovom sastanku pa je mene zamolio da predstavim njegova tri izvješća uz obrazloženje da sam ja u prošloj godini bio izvjestitelj o ova tri, ova tri izvješća. Želim se vam to samo e, najaviti. Kako da počnemo? Da li da počnem? Da. Da, izvolite i namjeravam sam vam dati riječ. Možete početi. E, Hvala lijepa. Imamo tri mišljenja o tri nadzorna tijela koja su osnovana na inicijativu Europskog parlamenta, to su mišljenja e, naša mišljenja odboru za kontrolu proračuna koji je nadležan e, unutar parlamenta a u, uz oslanjanje na izvješće, izvještaje revizorskog suda. Nakon saslušanja tri predsjednika ta tri nadzorna tijela ako dopustite, ja ću, e, pošto su to tri slična izvješća, sažeti. E, dakle, što se tiče Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, kolega Ferber predlaže da se tu u, općenito složimo sa davanjem razrešnice. E, on naglašava da je da se od EBE eh, zahtjeva za 2014. tu da otkloni nedostatke u eh, svom financijskom poslovanju ja kao izvjestitelj iz prošlog saziva to mogu podržati. Eva je imala početne probleme kao i druga dva nadzorna tijela, ali oni su doista uložili napore da e, riješe te početne probleme. E, u svakom slučaju financijska struktura za njihovo financiranje je tu još nejasna, ali e, dakle njih se financira e, kombinacijom sredstava Europske unije i e, nacionalnih sredstava odnosno zemalja članica. Mi nismo još uspjeli to promijeniti, to je još na dnevnom redu. Kolega Ferber je za sva tri nadzorna tijela naglasio da se moraju ograničiti na zadaće koje im je propisao zakonodavac Dakle, od nas se traži da odobrimo veća sredstva kako bi se povećao broj e, namještenika kako bi se odradili poslovi koji nisu propisani od strane zakonodavca. To bi moglo dovesti do toga da, e, na primjer, u bankovnom sektoru e, osim Europske središnje banke zapravo odgajamo eh, jednu novu kompletnu instituciju, a to treba izbjeći. I zato je kolega Ferber u našem mišljenju eh, počeo upravo s time i e, uložio je dva dopunska amandmana koje se pozivaju upravo na to. Dakle, on u svojim dopunskim zahtjevima traži da Eva jedan dio e, resursa koji joj stoji na raspolaganju e, primjeni na odradu onih zadaća koje su izvan zadaća koje e, mora obavljati po nalogu zakonodavca. E, inače je e, ovo mišljenje pozitivno što se tiče e, EBE. Drugo, to na dnevnom redu nažalost krivo stoji. Tu stoji nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišna, tržišta kapitala. U svakom slučaju radi se o ESMI i tu kolega Ferber je napisano kratko mišljenje e, koje je malo pozitivnije ukupno gledano. Tu nije bilo e, izvanrednog e, izvješća revizorskog suda, ali i tu kolega Ferber naglašava obzirom na ograničena financijska sredstva da se ESMA treba ograničiti na obavljanje onih poslova koje je koje su im e, kojim je propisao zakonodavac. I tu je se ukupno mišljenje pozitivno. Treći, treće tijelo je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje, strukovno mirovinsko osiguranje i tu je što se tiče godine 2013. mišljenje e, uglavnom pozitivno. Bilo je nekih teških pitanja kod e, posljednje, davanja posljednje razrešnice, e, to je imalo veze s nekim ugovorima, međutim to su također početne teškoće na početku postojanja tog nadzornog tijela. E, i tu se naglašava da je za obavljanje e, poslova koje je e, nadzornom tijelu naložio zakonodavac potreban određeni broj zaposlenika, ali da se tijelo ne smije baviti drugim poslovima koji to nadilaze. U svakom slučaju, u skladu sa zaključkom parlamenta iz posljednjeg saziva, e, koji se baziraju na intenzivnom dijalogu s ove tri institucije, e, postoje preporuke o tome na koji način našu suradnju s te tri institucije u buduće želimo pojačati bez da, one, e, bez da ta nadzorna tijela prerastu u nove institucije Europske unije. Hvala gospodine Ferber. Sada dajem riječ izvjestiteljima iz Sjene. Gospodin Lundvikson najprije ima riječ. Hvala. Ja bih na početku htio zahvaliti izvjestitelju na ovim e, mišljenjima, odnosno nacrtima mišljenja. Mislim da je to dobra polazišna točka za daljnji rad i smatram da neće biti poteškoća da se dođe do odgovarajućeg kompromisa. Naravno, najvažnija je ocjena revizorskog suda da ova tri nadzorna tijela da su na ispravan i zakonit način provela svoja financijska izvješća. Nekoliko komentara revizorskog suda, dakle spominju se neke nepravilnosti, no konačni zaključak trebao bi biti da možemo dati suglasnost, odnosno da možemo dati razvješnicu. E, mislim da bi možda da bi se moglo prilagoditi nekoliko točaka. Kao prvo e, opis e, konteksta od 2011. godine ova nadzorna tijela nemaju dovoljno financijskih sredstava. Vidjeli smo da je to iznimno važno. Tematsko izvješće Revizorskog suda o Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo upravo govori o tome. Dakle, e, veće ovlasti moraju podrazumijevati i veća financijska sredstva. Naravno da je bitno da se troškovi racionaliziraju, ali to nije način da se riješi pitanje financijskih sredstava. Isto tako Moramo vidjeti kako su vlasti postupale u odnosu na pitanja potrošača. Jasno je da vlasti mogu poduzeti više u tom smislu. I treće, mislim da moramo biti oprezniji kod ocjene izvješća Revizorskog suda o Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo. Nisam u potpunosti siguran da ove preporuke idu u pravom smjeru. E, no, nadam se da ćemo imati konstruktivnu suradnju i vjerujem da neće biti nikakvih e, poteškoća. Hvala. Gospodin Luke ECR. E Hvala gospodine predsjedatelju. Ja također želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu. E, također ću sažeti svoje mišljenje o sva tri izvješća jer su vrlo slična. Što se, ono što je za klub zastupnika ECR bitno su osobito primjedbe o e, zahtjevima za zapošljavanjem novih zaposlenika, odnosno za povećanjem financijskih sredstava. E, tu, to su u izvješću primjedbe koje zapravo idu u pravom smjeru, međutim po mom mišljenju e, tu još nije dovoljno izražen e, princip subsidarijateta. Mislim da to treba biti jače naglašeno u mišljenju da tijela koja smo osnovali na europskoj razini trebaju koristiti sredstva koja su im e, stavljena na raspolaganje u zemljama članicama gdje se nalaze. Međutim, njihove zadaće su e, su e, šire od samo e, države u kojoj se nalaze, pa im zato trebaju i sredstva Europske unije. E, treba se više pobrinuti za to da sva ta tijela iskoriste sve mogućnosti za sinergijske efekte pomoću suradnje, e, međusobne suradnje kako bi se sredstva učinkovitije iskoristila. Još jedna jedna stvar koju sam htio reći odnosi se na kombinirano financiranje koje se ocjenjuje kao nepovoljno i predlaže se da se osnuje posebna stavka proračuna e, za financiranje e, tih nadzornih tijela. E, ja sam tu vrlo suzdržan što se tiče osnivanja novih proračunskih stavki. Mislim da bi drugi e, prijedlog, a to su naknade koje bi sudionici na tržištu morali plaćati, e, primjerenije rješenje i mislim da bi taj aspekt u mišljenju trebao biti pojačan. I za kraj e, želim još reći nešto o EBI. E, mislim da je tu bitno postići da e, se ne dogodi dupliranje e, djelatnosti koje, koje se već odrađuju u Europskoj središnjoj banci. Dakle, moramo voditi računa o tome da nemamo dvije paralelne institucije koje rade isti posao. Hvala lijepa. Hvala, gospodine Luke. Sada u ime Aldea, gospodin Torvalc ima riječ. Hvala, predsjedniče. Želim zahvaliti izvjestitelju na obavljenom radu i njegov glasnogovornik Bernan Langen. Nadam se da će mu prenijeti moj iskaz zahvalnosti. Europski parlament podržava stvaranje Europskog narodskog nadzornih tijela koji su kameni temeljci za funkcioniranje tržišta Unije. Kao izvjestitelj za mišljenje odbora Ekon e, za proračun 2015. godine imao sam mogućnost podrobno pogledati e, proračune pomenutih e, tijela. Nažalost, nismo u potpunosti mogli zadovoljiti zahtjevane iznose no ipak ostvareni su veliki e, napreci e, spram e, prvobitnog prijedloga, što znači da je rad parlamenta i ovog odbora bio vrlo važan. No, s obzirom da ta tijela nisu dobila sredstva koja su tražila, to znači svakako da će morati da se još bolje optimiziraju sredstva koja imaju na raspolaganju. To i u izvješću i zahvalan sam što je izvjestitelj spomenuo određena pitanja koja smo spomenuli. Ja bih više volio dakle da imamo sustav koji je utemeljen e, na e, dažbinama e, i to je sve što imam za sada reći, ali svakako ćemo dalje raspraviti na ovu temu. Hvala. U ime Guja Matkati. Hvala predsjedavajući. Ovdje se radi o jako stručnom izvješću, tako da nema nikakve potrebe da se ponavlja sve ono što je već rečeno, osim zahvaliti izvjestitelju na obavljenom poslu. Brojni zastupnici ovdje imaju određenih problema što se tiče manjkavosti demokratičnosti određenih tijela i što se tiče načina funkcioniranja Ovdje su izneseni brojni prijedlozi koji su dobrodošli, osobito oni koji se zalažu za način funkcioniranja i dodjelu zadataka ovim tijelima, umjesto da se naravno širi e, mandat, odnosno nadležnost ovih tijela i također sam zahvalan i podržavam to što je izvjestitelj rekao da bi komisija trebala razmotriti ponovno svoje financijske aranžmane glede proračuna kada je riječ o ovim tijelima. Hvala. Hvala. Ono zelenih. Mariskot Keitel. Najviše hvala. Predsjedniče. Najprije želim reći da se kolega ispriča što je odsutan i ja ću govoriti u njegovo ime i stoga neću ulaziti u pojedinosti. Želim pozdraviti pristup izvjestelja, ali u svakom slučaju mi se uveliko zalažemo za one točke koje su e, socijalisti i demokrati pokrenuli izvjestelju sjeni, tako da se nadamo da će doći još do dodatnih rasprava na te teme. Hvala. Hvala. FDD. Gospodin Wolf. Evo, samo sjetite životinje, vuka i e, nema nikakvih problema, ali sada svakako više nije pun mjesec, tako da nemate se zašto brinuti. Hvala predsjedniče, hvala izvjestelju na obavljenom radu. E, sjećam se onoga kad se, što se kaže da su porezni obveznici ljudi koji rade za federalnu vladu, ali ne moraju e, polagati državni ispit za državne službenike. Dakle, ono što izazivamo u zabrinutost glede ovog teksta jest da su oni koji su radili na njemu su zaboravili da su porezni obveznici ti koji će morati plaćati ovo na ovaj ili onaj način. I osobito me zabrinjavaju dva konkretna aspekta. Prvi jest prijedlog da EBA i OPA Jesma traže dodatno osoblje i više financijskih sredstava za obavljanje više posla. Pa ja bih više volio imati imati više osoblja i više sredstava i brojni u Europi bi to htjeli, ali e, svi mi moramo da se zadovoljimo i suočimo sa e, ovim restrikcijama kada su prihodi sve manji i sredstva na raspolaganju sve manja. Dakle, kada pređemo na stavak šesti, i tu se nadovezujem, nadovezujem na ono što je kolega Ben rekao, tu implicitno stoji da kada se traži neovisna neovisno raspolaganje e, s financijskim sredstvima, to je kao bjanko ček da se netko širi i radi što hoće bez ikakvog prava, našeg prava da e, to provjeravamo. I to istovremeno znači da će porezni obveznici plaćati više. Ja ne mislim da bismo trebali ovu proračunsku liniju e, trebali dozvoliti i mislim da oni koji sjede u ovoj prostoriji trebaju imati pravo e, nadzora i uvida u rad tih institucija. Druga stvar koja me zabrinjava jest ukupni e, ukupno mišljenje o e, dažbinama, tržišnim dažbinama. Bojim se da bi ovo imalo velike negativne konsekvence na kraljevstvo u Ujedinjenom kraljestvu ima veliki broj ljudi, milijun i pol, koji ljude rade u sektoru e, koji će biti uveliko ugrožen. Možete se smijati, ali ima puno ljudi koji rade u financijskim službama i imate ih i u Njemačkoj koji rade e, u e, automobilskom sektoru, u Francuskoj, u sektoru proizvodnje vina, u Italiji, u konfekciji i tako dalje. Svi ti ljudi će imati dodatna oporezivanja, jer ovo su skrivena dodatna oporezivanja da se plaća jednostavno za organizacije koje gube kontrolu nad svojim funkcioniranjem. Ja ne mislim da bi treba postojati zasebna linija financiranja i e, ne, smi ne bi trebali, e, ne bi tržište trebalo dodatno plaćati za njihov rad. Ljudi koji sudjeluju u tom tržištu, naravno. Hvala, sada predajem riječ izvjestitelju. Gospodin. Ja ovdje samo zastupam gospodina Ferbera, ali pratim raspravu na ove teme još od prošlog saziva, ponovo se tu spominju ista mišljenja koja su već i prije spominjana, koja, za me, koja međutim nema većine. E, kao prvo to je pitanje financiranja. Te, ta tri nadzorna tijela su osnovana usprkos otporu od strane zemalja članica e, na vrhuncu financijske krize e, bilo je velikih otpora da se ta tijela osnuju, međutim ipak su osnovana. Dakle, u Europski parlament e, inzistira na tome da su nam potrebna ta tri nadzorna tijela i zato su i zato je jedna stavka proračuna e, opravdan zahtjev još od prošlog saziva i molim da se na to tako gleda. Kao drugo pitanje e, zahtjevanja naknada od sudionika na tržištu smatram također opravdanim zahtjevom, međutim nikada nije planirano da se ukupno, sve ukupno financiranje e, na taj način e, riješi, nego samo jedan dio. Kolega Wolf e, daje e, da se na taj način razmišljalo nikad ne bi ni došlo do osnivanja ovih nadzornih tijela da e, se radilo po e, mišljenjima Velike Britanije e, koja je od samog početka potpuno odbijala osnivanja, osnivanje ovih nadzornih tijela i financiranje njih, ne bi tih nadzornih tijela ni bilo. Ja sam za to da mi E, podupremo europsku dimenziju ovih nadzornih tijela i da e, omogućimo dodatno financiranje od strane sudionika na tržištu kako bi se osigurala neovisnost ovih nadzornih tijela. E, na taj način ćemo postići da te ta tijela optimalno rade. S druge pak strane govori se o zahtjevu za subsidijarnošću. E, ova su nadzorna tijela osnovana upravo zato što smo spoznali da nije dovoljno da postoje nadzorna tijela samo na nacionalnoj razini, jer to je upravo bio uzrok financijske krize u Europi. Ako nacionalna tijela e, pruže otpor onda tu ne možemo riješiti situaciju e, pozivanjem na načelo subsidijarnosti. Kao treće, zahvaljujem e, na e, širokoj podršci što se tiče prijedloga da se ove, ova nadzorna tijela ograniče na zadaće koje im je povjerio zakonodavac. To je mnogo važnija dimenzija nego pozivanje na načelo subsidijarnosti. E, sva europska tijela moraju se ograničiti na zadaće kojim je povjerio zakonodavac. Na primjeru Europe. E, u okviru e, delegiranih akata za Emir EIOPA predlaže mjere koje nadilaze ono što smo mi kao zakonodavac ispregovarali u deset rundi pregovora na svu sreću e, taj njihov zahtjev nije prihvaćen. Na jednom tom jednom primjeru e, želim prikazati da je vrlo važno da se ta tijela ograniče na zadaće koje je povjerio zakonodavac. E, ako se to tako učini, sve će biti u redu. Postoje međutim i dalje problemi, to prihvaćam. Kao što je kolega, kao što je nekoliko kolega naglasilo, E, na primjer e, predstavnik zelenih i e, kluba zastupnika FDD, oni su naglasili da se veći naglasak, da se više pažnje mora obratiti zaštiti potrošača. Ja vjerujem da je to pitanje koje nije u središtu pažnje ova tri nadzorna tijela. U njihovom središtu pažnje je E, pridržavanje prihvaćenih standarda e, od strane svih sudionika na tržištu a ne u prvom redu neophodna zaštita potrošača, jer to je zadaća zakonodavca. E, zahvaljujem na svima koji su sudjelovali u raspravi. Ja ću, gospodin Torvalds, prenijeti vaše pozdrave i zahvalnost izvjestitelju. Gospodin Feba se nada da će rasprava e, biti vrlo živa i da će dobiti e, veliki broj amandmana. Hvala gospodin Langen. S obzirom da imamo jako kratke rokove za osvajanje nacrta mišljenja i vrijeme do... Dakle, imamo do 19.12. 19.12. je rečeno da su iznimno ove tri, tri postupka otvorena do 18 poslje podne za ulaganje, prilaganje amandmana. Dakle, imamo rok do sutra u 12 sati. Razmatranje amandmana bit će 26. i 27. siječnja. Glasanje na Ekon 23. i veljače. Glasanje 20 trećeg i onda imamo pranar Izvolite gospodin Langer. Je li kratak rok za ulaganje amandmana dogovoren sa izvjestitelj? Vjerujem da nije dogovoren. Dakle, do sutra u podne imamo još samo 26 sati, svi kolege imaju jako e, mnogo posla, smatram da je to prekratak rok. Može li se to pomaknuti na sljedeći ponedjeljak? The deadline has been... Uh, Rok je određen u suradnji s izvjestiteljem. Imamo rokove koji su vezani za e, izvješća iznošenja mišljenja, imamo isto tako, moramo poštovati rokove e, odbora kont, tako da je to sve unaprijed dogovoreno i ovaj specijalni postupak je takav da možemo direktnije i brže ulagati amandmane. Nažalost, situacija je takva kakva jest, tako da ne možemo ništa više napraviti, ne ovisi o nama, već o odmoru kontu. Hvala se, prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o novom semestru, izvješću Dakle, započet ćemo raspravu o nacrtu izvješća gospodina Rozatija o europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika i godišnji pregled rasta za 2015. godinu. Dakle, odmah predam riječ gospodinu Rozatiju. Hvala predsjedniče. Dragi kolege, izvješće se odnosi na jako važan dokument komisije se radi o godišnjem pregledu rasta, to je dokument kojim započinje godišnji ciklus e, koordinacije nacionalnih politika unutar e, država članica. Ova prva etapa je jako važna jer određuje prioritete za naredno razdoblje, dakle razdoblje 2015. godine i tu se identificiraju glavni izazovi koji su pred državama članicama u narednom e, kvartalu. Dakle, ovaj dokument je važan i izvješće ovom dokumentu predstavlja važan doprinos načinu funkcioniranja ekonomskih politika unutar Europske unije i načinu vođenja tih politika. Dakle, ocjena koja je napravljena u izvješću o trenutnoj financijskoj situaciji dosta je loše, dakle u gospodarstva Europske unije stagniralo, osobito u europodručju. Jeste htjeli nešto reći? A ne, ja sam samo želio tražiti riječ, za kasnije. Ne, sve u redu, mislio sam da imate nešto prigovor o postupku, jer <laughs> upravo sam počeo govoriti. <laughs> Zabrinuo sam se da sam već napravio neki izgled. Dakle, nastavit ću. Dakle, europodručje e, ima izloženo riziku trajne, trajne stagnacije i to je jako zabrinjavajuća stvar koja se vidi dakle u ovom nacrtu. Dakle, što možemo napraviti? Glavno dominantno mišljenje među stručnjacima jeste da je ključni uzrok koji se skriva iza ove stagnacije e, niska stopa investicija, bilo da se radi o privatnom ili o javnom sektoru. I kada se rade analize, procjene situacije, vidimo da je razina investicija uveliko ispod ne samo e, razine iz 2012. godine, već i prethodnog razdoblja i tu se radi o 300-400 milijardi eura e, gubitka, odnosno neinvestiranih e, sredstava u cijeloj Uniji. Koji je razlog tom razočaravajućoj, toj razočaravajućoj razini investicija? Pa što se tiče e, zahtjeva za kreditima i financijskim resursima, i kreditiranju samom, dakle ponuda i potražnje za kreditima, to imamo problem dakle e, visoke zaduženosti, povje, slabog razne povjerenja i slabog razduživanja. Naravno, tu su isto tako i e, porezne proračunska ograničenja koja e, usporavaju cjelokupni postupak. Dakle, posljedice ovoga svega, dakle, nemogućnost, nesposobnosti financijskog sektora da e, pokriva e, ove investicije jeste dakle slaba, slaba mogućnost gospodarskog rasta, bilanca plaćanja koja je nezadovoljavajuća i nemogućnost vjerovnika da otplaćuju svoje e, dugove. Dakle, usprkos ovoj e, lošoj e, situaciji postoje neki znakovi nade. Dakle, prvi prvo možemo dakle primijetiti da postoji napredak glede proračun, stanja proračuna u brojnim državama članicama Dakle, mnoge države, e, dakle, 2011. imali smo 24 države koje su bile pod e, monitoringom, a sada ih imamo samo 11 2014. godine. Dakle, možemo očekivati da će e, situacija, porezna situacija u Europskoj uniji u narodnom razdoblju postati dosta neutralna, što donekle stvara određene, određenu proračunsku fleksibilnost za E, poticanje e, nacionalne potražnje. Još jedna pozitivna stvar postoji, to je napredak reformi, osobito u nekim državama, u državama koje su pod program nadzora. Mogu vam dati primjer Irske, ali i nekih drugih država u kojim su strukturne reforme e, provedene i počinju nositi svoje plodove. Dakle, to je dobar napredak, izvor optimizma. Zatim imamo i nisku cijenu naftnih derivata, odnosno nafte. To je jako pozitivno za države uvoznice nafte. I pad cijena nafte može predstavljati 1 do 1,5% rasta BDP-a e, iduće godine. No, naravno, ovo nije dovoljno da e, se europsko gospodarstvo vrati u fazu brzog razvoja. Naravno, komisija to jasno govori, dakle, ovo je nužno, imamo 25 milijuna ljudi, nezaposlenih ljudi na tržištu rada, u brojnim državama članicama imamo socijalne napetosti, u nekim državama je situacija puno lošija nego što je to u slučaju u prosjeku i potrebna je jača, veća rješenost da se e, nosi s ovim problemima. U svom godišnjem pregledu rasta komisija predlaže integrirani pristup, a to je pristup koji za cilj ima revitaliziranje rasta u Europi i da se posegne za tri glavna instrumenta. Ja mislim da je to ispravan pristup doista nam je potrebno nešto iznimno kako bismo razbili taj začarani krug slabih investicija koje stvaraju slab razvoj i e, slabo, zatim slabo povjerenje koje zatim izaziva ponovno slabe investicije i tako dalje i tako dalje. Tako da trebamo prekinuti ovaj začarani krug Dakle, imamo ovaj pristup tri stupa, tu imamo tri elementa. Prvi je plan investicijski plan, drugi e, strukturne reforme, a treći je e, pro, e, proračunska konsolidacija koja će ići u prilog gospodarskom rastu. Mislim da je ovo dobar pristup. Investicijski plan za Europu doista je nužan kako bismo smanjili ovu slabost povjerenja i da se riješe neke nesigurnosti glede budućnosti. Ne znamo kako će to još funkcionirati, ali vidimo prema ovom planu da je komisija rješena da e, ide do kraja s ovim planom i da će se sredstva koristiti na najbolji mogući način i tu se radi dakle o sredstvima iz Europskog fonda za strateške investicije. Drugi stup to je proračunska konsolidacija koja će poticati rast tu se jasno vidi na temelju ovog teksta da se pravi razlika između različitih država članica. Naime, ne postoji tu nikakav zahtjev za e, općom štednjom u svim zemljama, što je dobro došla promjena spram onog prethodnog dokumenta, ako ga sjećate, no ipak ako neke države imaju određeni manevarski prostor, e, proračunski manevarski prostor da e, potiču potražnju, one trebaju to napraviti. No, čak i u ovom e, zadnjem slučaju fiskalna konsolidacija može biti, može poticati rast. Ovdje komisija predlaže da se usredotoči na zaštitu javnih investicija, osobito javnih investicija u infrastrukturama, u e, internetu, u obrazovanju, koji će biti u konačnici pozitivni za uspostavljanje gospodarskog rasta. I konačno, što je dodatna informacija, imamo mogućnost da u konačnosti u okviru pakta za stabilnost i rast. Evo, čekamo taj dokument. Dakle, ne postoji puno toga u ovom dokumentu na tu temu i zato osobno sam pokrenuo to pitanje u svom izvješću Mislim da je to nešto što pruža dodatnu mogućnost e, državama članicama koje su u postupku ekscesivnog deficita, prekomjernog deficita. No, u svakom slučaju nacionalnim razinama može se puno toga više napraviti i komisija ukazuje neke mogućnosti smjernice za države članice. Vjerojatno to nije ništa novo, evo podsjećam na neke stvari, dakle reforma tržišta rada, moderniziranje socijalne sustava socijalne zaštite i mirovinskog sustava, povećanje fleksibilnosti e, tržišta, e, smanjenje e, birokracije i konačno veća ulaganja u e, u istraživanje i razvoj. U svom izvješću ja nastavim ići malo dalje od samog e, polja dakle, dosega ovog godišnjeg pregleda rasta i e, dotičem se nekih drugih oblasti. No, ne želim e, duljiti, samo ću konačno iznijeti četiri elementa za koje smatram da su od značaja i mislim da bi ih trebalo malo više E, uzeti u obzir nego što je to slučaj u godišnjem rasta. Prva stavka jeste da doista moramo uložiti veći trud kako bismo se postarali da mala i srednja poduzeća imaju bolji pristup financiranju. I bilo da se radi o bankarskom financiranju ili alternativnim e, izvorima e, financiranja. Druga točka. Mislim da je potrebno poduzeti konkretnije mjere u postupku stečaja poduzeća koje su izložene visokoj razini zaduženosti i pomoći privatnom sektoru što bi omogućilo isto tako kućanstvima da se e, vrate u neku normalniju situaciju. Treći, e, treća stavka jeste jače preuzimanje e, na nacionalnoj razini E, problema. Tu su neke države došle u nemoguće situacije. Reforme moraju e, biti usvojene i prihvaćene na nacionalnoj razini i to od strane vlasti koje su demokratskim putem izabrane i koje su odgovorne za stanje svojih gospodarstava. Dakle, pitanje nacionalnog preuzimanja odgovornosti jeste jako visok, važno. I četvrto, e, veće usredotočenje na konkurentnost unutar Europske unije. Jer uz samo par izuzetaka e, Europska unija gubi svoje e, svoj gubi na značaju na međunarodnoj sceni i to ukazuje da postoje neke temeljne, temeljni problemi s našim gospodarstvima. Eto, to je više manje E, ovaj niz elemenata koje sam htio iznijeti u ovom, e, ovoj prvoj raspravi i sada e, se veselim vašim komentarima. Hvala. Thank you. Hvala lijepa izvjestitelju. <clears throat> Sada kao prvi izvjestitelj u sjeni iz kluba zastupnika SID. Hvala gospodine Predsjedatelju želim najprije zahvaliti i čestitati gospodinu Rosatiju e, na ovom e, tekstu. Međutim, mislim da moramo biti kritični što se tiče načina kako se e, godišnji pregled rasta prezentira. Mislim da također moramo biti realistični i moramo priznati da u ovom odboru i u parlamentu postoje dva mišljenja o tome kako treba e, se nositi sa krizom. S druge strane postoji pristup e, da je potrebna štednja i fiskalna konsolidacija, a s druge strane postoje oni koji misle da treba imati e, upravo suprotno, dakle da nam je potrebna, potreban rast, ekspanzija. Dakle, moramo prihvatiti činjenicu da postoji ta podjela mišljenja ali također i činjenicu da ljudi od nas očekuju jedan politički odgovor. A taj politički odgovor e, mora uslijediti jer prethodni izbori su pokazali da postoji veliko nezadovoljstvo među građanima. E, dakle, po mom mišljenju unutar e, godišnjeg pregleda rasta moramo e, e, izraziti, mora postojati izraz tog nezadovoljstva građana. Situacija u Europi je suboptimalna i to već godinama. Oko toga se moramo složiti. Slažemo se oko toga da je nezaposlenost previsoka, slažemo se oko toga da su ulaganja i javna i privatna preniska. Ono oko čega se ne slažemo je kako interpretirati ono što se događa i kako se nositi sa tom situaciji. U vezi s tim želim reći nekoliko stvari. Kao prvo, Gledajući eurozonu, e, moramo zaključiti da je eurozona suboptimalna monetarna e, zona. Imamo jedan e, politički proces kojim se pokušava kompenzirati te probleme. Međutim, ekonomski jaz između zemalja članica eurozone se povećava umjesto da se smanjuje e, već godinama. To je nešto što je činjenica koju moramo prihvatiti. E, to se mora imati u vidu kad se e, razmišlja o ovome što predlaže komisija. S druge pak strane, postoje pokušaj da se to kompenzira mehanizmima koji su politički kontrolirali, kao što je, na primjer, evropski semestar. Dakle, koji je tu glavni razvoj situacije? U redu, govorimo o ta tri stupa onoga što predlaže komisija. U redu, međutim, primarni instrument je tu fiskalna konsolidacija. To je nešto čime pokušavamo upravljati na temelju cijelog niza mjera, e, tablica i jednim pozitivističkim pristupom problema. Imamo instrumente, mjere, alate pomoću kojih e, pokušavamo upravljati situacijom u izvjesnom smjeru. Međutim, stječe se dojam da smo, da imamo kontrolu nad situacijom, a zapravo nemamo kontrolu nad situacijom. A jedan razlog za to je što su što su financijski markeri kojima raspolažemo zastarjeli i zapravo potječu iz prošlih perioda. Instrumenti pomoću kojih radimo i koje primjenjujemo nisu dovoljno dobri i daju nam krive rezultate. Daju nam krive rezultate. U jesenskoj prognozi e, komisije iz 2009. 10. gledajući njihove prognoze godinu za godinu, svake godine ako pogledamo 2011 imamo tri prognoze za rast. 1,5, 1,4. Ako pogledamo e, jesensku prognozu za 2012. počelo sa 1,8%, a na kraju smo imali minus 0,4 prognozu, a zapravo je bio, e, bila situacija minus 0,7. Ako pogledate izvješće iz 2013. počelo se sa prognozom od 1,3% rasta, e, a u stvarnosti se završilo sa minus 0,5%, znači sa negativnim rastom, sa padom. Za 2014. počelo se sa 1,4 pa se prešlo na 1,1, sad smo na 0,8% gospodarskog resta. Što želim reći? Mislim da ima, mislimo da imamo mjere, mislimo da razumijemo što se događa, ali zapravo nemamo instrumente i ne razumijemo što se događa. Mi moramo kritički razmisliti o našim mjerilima i instrumentima. Dakle, cijelo vrijeme, čak i kad govorimo o fiskalnoj konsolidaciji, postoji neophodnost fiskalne konsolidacije, međutim postoje razvoj događaja koji su politički e, mjere koje se preuzim, koje se poduzimaju su politički opasne, a u ekonomskom smislu neučinkovite. Ne radi se samo o pitanju tehnokratske procjene, to mora biti i politička procjena. Što znači devaluacija? Devaluacija znači da je eurozona e, zapela u jednoj situaciji i da dolazi do erozije socijalnog modela na kojem se temelji Europa. E, kako bismo ostali e, konkurentni moramo uništiti naš socijalni model Jesmo li dakle na dobrom putu? Komisija nam u osnovi govorimo da smo na dobrom putu, ali pogledate politike u prethodne 3-4 godine, ako pogledamo naše gospodarstvo, da li se gospodarstvo kreće? E, ja se sjećam jednog e, tipa po imenu Galileo, on je tvrdio da se sunce ne okreće oko zemlje, nego zemlja oko sunca. Morao je prihvatiti da je u krivu, ali također je rekao i Epur Simove, ipak se okreće. E, moramo reći, i mi moramo reći istu stvar, Epur Simove, ipak se okreće. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika ECR, gospodin Potero. Hvala gospodine predsjedatelju, dragi kolege. E, Klub zastupnika ECR e, pozdravlja to što je izvjestitelj e, u svom izvješću naglasio trenutnu situaciju. Mi također priznajemo da je e, polagani gospodarski rast posljedica e, mnogih faktora i da, ga se, da se s njime moramo i nositi sa mnogih aspekata. Što se tiče ulaganja, Smanjenje ulaganja je zabrinjavajuće i, i dalje će štetiti europskom gospodarstvu. E, paket ulaganja je vjerojatno dobar način da se taj problem riješi, međutim mi smo u ovom trenutku oprezni što se tiče e, njegove procjene, smatramo da je još prerano da se da ocjena e, tog e, te mjere i prognoza kako će funkcionirati. Po našem mišljenju mala ulaganja su posljedica pomanjkanja povjerenja i zbog e, preniskih e, očekivanja što se tiče e, potražnje. Mi također mislimo da je to samo dio problema. Jedan od ključnih razloga zašto se ne ulaže je činjenica što je trenutno isplativije ulagati izvan Europske unije. Mi priznajemo da se E, Evropsku uniju trenutno e, gubi na svojoj konkurentnosti unutar e, na globalnoj razini. Europa još uvijek ima neke komparativne prednosti u područjima gdje je potrebna visoko kvalificirana radna snaga i stručnjaci. Međutim, i naši konkurenti jako rade velika ulaganja u ovim područjima i sustižu nas mi moramo osigurati i radna mjesta za manje kvalificirane, e, kvalificiranu radnu snagu. Evropska radna snaga će i dalje nastaviti u raditi na radnim mjestima za koja nije potrebno visoko obrazovanje i bilo bi e, pogrešno uništiti, odnosno dopustiti da ta radna mjesta nestanu. Što se tiče strukturalnih reformi, one jesu neophodne i ja mislim da je e, mišljenje komisije parlamenta u tom pogledu uglavnom ispravno. E, moramo ukloniti prepreke za gospodarski rast u EU. Međutim, nije dovoljno jasno da je razlog zašto e, su se neke zemlje koje su bile u krizu u krizi uspjele vratiti u zdraviju situaciju zahvaljujući strukturnim reformama. E, da li su tu strukturne reforme odigrale e, odlučujuću ulogu je upitno. Vjerojatno je glavnu ulogu su odigrale mjere koje je poduzela Europska središnja banka. Mi smo vrlo zadovoljni ukupnim realizmom ovog izvješća i vjerujemo da bi uz manje prilagodbe ovaj ovo izvješće doista moglo biti izvrsno e, ukoliko zadržimo e, na umu da mi dajemo samo savjete, a ne e, zapovjedi zemljama članicama. Hvala lijepa u ime kluba zastupnika ALDE gospodin Torvalds. Hvala lijepa gospodine predsjedniču. Prošli put kad sam otvorio usta rekao sam nešto glupo zbog čega se ispričavam. E, što se tiče ovog izvješća mislim da je vrlo uravnoteženo i slijedi istu logiku kao i prethodni izvješće, prethodno izvješće debaker, dakle mi s tim nemamo problema. Za, problem je za nas je što se čini da vrijeme bježi brže nego što mi mislimo od objave ovog izvješća dogovorile su se barem dvije stvari. Jedna stvar je Grčka, druga stvar je cijena nafte i mi ne znamo kako će se ta dva faktora razvijati. Nitko zapravo ne zna što će se dogoditi prije nego što o ovom izvješću budemo glasali u ožujku, dakle pred nama su zanimljiva vremena. U izvješću izvjestitelj kaže da imamo tri stupa, investicijski jaz, neophodne strukturne reforme i e, neophodnu fiskalnu konsolidaciju, ali mi zapravo imamo i jedan četvrti stup koji nije e, jako stabilan. E, Keynes je to nazvao životinski duh, koji se pojavljuje iz kutuje, kutije e, i ne znamo što od toga očekivati, a očekujemo e, da budemo u stanju davati točne e, prognoze. Što se tiče smanjenja ulaganja, mislim da je to veliki problem. E, to bi mogla biti i mogućnost za sve zemlje članice da iskoriste e, plan komisije kako bi stvorile nešto što će se pretvoriti u prava ulaganja, ali s druge strane, što će se dogoditi na nacionalnoj razini? Da li im postoji rizik da zemlje članice, da će e, zemlje članice sa zadovoljstvom vidjeti da taj plan investicija funkcionira, a onda pokušati naći neka druga rješenja što se tiče potrošnje. Time bi na kraju imali situaciju koja nam ne bi baš mnogo pomogla. Kad govorimo o strukturnim reformama, Imamo e, običaj govoriti o njima i o malom i srednjem poduzetništvu i e, pokušavamo e, vjerovati da zapravo nešto činimo za njih, a to zapravo nije istina. Hoće li malo i srednja poduzeća biti u stanju iskoristiti ovaj program ulaganja je upito. Imamo e, s jedne strane velike gospodarske aktere, s druge strane mala srednja poduzeća i kako će e, se jedan i drugi kraj spektra tu e, uspjeti uklopiti, iskreno rečeno ne znam. Što se tiče preporuka i brojki o tome kako zemlje članice slijede te preporuke, te brojke nisu baš ohrabrujuće. Eh, moramo pogledati eh, životinski duh u kakvi će se porivi pokazati, moramo pričekati kako će se situacija odvijati. Hvala lijepo u ime kluba zastupnika u GUE, gospodin Vjegas. Mm, imamo jednu situaciju sa ogromnim jazom e, što se tiče ulaganja. Postoji i razina industrije gdje imamo 20 i imamo 25 milijuna nezaposlenih ljudi. Ako plan ako je ovaj plan komisije je zapravo jedna retorička vježba, onda možemo ustanoviti da je on nedovoljan. To je u osnovi jedan financijski plan bez ikakvog empirijskog temelja. Situacija je slična kao i u prethodnim eh, mandatima komisije strukturne reforme je u suštini nastavak politike štednje koja je dovela do toga da se time nije potaknulo gospodarski rast niti ulaganja. Manje ta ulaganja su manja od polovice od ukupnih sredstava koja se moraju plaćati za kamate. U tom smislu mi nastavljamo dalje bez dokumenta u kojem bi bila predočena analiza uzroka krize. Mi se ne slažemo sa ovakvim iluzornim i pojednostavljenim načinom razmišljanja E, pokušava se pojačati povjerenje i promijeniti e, štimog, međutim mi se ne slažemo sa ovim razmišljanjem gdje se stalno govori o, o prilagodbi plaća, a zapravo se vodi računa samo o poslodavcima. U Njemačkoj 7 milijuna zaposlenika ima samo 400, prihod od 400 eura mjesečno to je ono što mi ne želimo i što nam ne treba. Ono što nam e, je potrebno je prava politika rasta, a da bismo se to postiglo potrebna je jedna fleksibilizacija i potrebna je strateška potpora e, gospodarstvu. Ono što nam je potrebno je pravi plan ulaganja u Europskoj uniji sa pravim sredstvima, ne nekakvim fiktivnim sredstvima, kako bismo konačno postigli socijalni e, e, socijalni socijalnu harmoniju u Europskoj uniji kako bi naša politika bila e, u službi naših građana ne samo u službi kapitala mi smo dakle pesimistički raspoloženi, pesimistični raspoloženi i po našem mišljenju ovako se ne može nastaviti dalje. Hvala lijepa. U ime zelenih gospodin Urta Sun ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelj. Želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu. E, mi osobito pozdravljamo jednu stvar koju je rekao u svom uvodnom dijelu izvješća i nadam se da ćemo e, o tome e, rasprave. Međutim, ukupno ovaj tekst je daleko od onog što bismo mi željeli vidjeti. Izvjestitelj pravo kaže da trebamo procijeniti ekonomske e, izglede Europske unije, osobito eurozone, ali nažalost mislim da u tekstu, osobito u uvodnoj odredbi A, E, su formulacije prepozitivne, dakle govori se o mogućnosti da se e, gospodarski rast poveća od 2015. osobito 2016. Mislim da je to prilično optimistično. E, mi zapravo to ne vidimo, ne vidimo zapravo nikakav rast. U 2014. podsjećam da je Italija u recesiji. Dakle, mislim da bi ovaj dio trebao biti promijenjen i trebao bi biti realističniji. Također ne dijelimo mišljenje e, da e, je e, izvještaj o gospodarskom rastu prihvatljiv. Zapravo mislimo da bi Europski parlament trebao biti mnogo kritičniji prema njemu. Mi imamo vrlo snažnu politiku što se tiče strukturnih reformi i fiskalne konsolidacije, međutim investicije su slabiji stup od ova tri. U tom smislu mislim da bismo trebali biti ukupno kritični u ovom izvješću o ravnotezi između ova tri stupa kako su ona e, predstavljena parlamentu. Kad je riječ o strukturnim reformama, mislim da postoji hitna potreba da se procjeni negativni učinak, socijalni učinak ovih mjera u zemljama članicama, a u izvješću o tome nema ničega. Ništa o e, siromaštvu, o siromašenju, o e, situaciji na tržištu rada, učinci e, koje su strukturne reforme imali na potražnju također nedostaju u ovom izvješću. I na kraju e, ova veza e, e, gdje se tvrdi da su strukturne reforme omogućile zemljama članicama da posuđuju novac uz niže kamate, mi smatramo da to nije točno, mi mislimo da e, strukturne reforme nisu imale taj e, efekt. Što se tiče točke 13, e, izbjegavanja poreza, tu izvjestitelj može očekivati priloge od našeg kluba zastupnika. Nakon e, skandala LuxLeaks mislim da bi Europski parlament tu trebao e, izraziti, jače izraziti svoja stajališta. E, ne sviđaju nam se ovi dijelovi teksta koji se odnose na imigraciju u Europsku uniju. Prevelika migracija na tržištu rada prema ovom tekstu je problem za gospodarski rast, mislim da to nije nešto što Europski parlament može reći. I na kraju što se tiče fleksibilnosti, sljedeći tjedan očekujemo priopćenje komisije u vezi sa fleksibilnošću, to će nam pomoći u našoj raspravi. Ja sam čuo od izvjestitelja da je rekao da e, e, također to pozdravljam, međutim onda bi trebalo promijeniti ovo što stoji u stavku 20, mislim da bi to trebalo preformulirati jer mi vjerujemo o strogoj primjeni fiskalnih pravila jer mi također smatramo da one igraju veliku ulogu. I konačno na kraju želimo da se u e, ovo izvješće uključi aspekt demokracije u okviru europskog semestra i konačno svi okolišni aspekti bi također trebali biti uključeni u ovo izvješće. Hvala lijepa. Hvala, FDD. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Premda nisam izvjestitelj iz Sjene za ovo izvješće, htio bih iznijeti nekoliko opaski u ime svoga kluba. Kao prvo, zahvaljujem izvjestitelju na uloženom trudu. Međutim, nisam u potpunosti zadovoljan sa sadržajem izvješća. Smatram da se ovdje i dalje ne uočava pravi problem i samo se nastavlja s mjerama koje će dovesti Europsku uniju u ekonomsku stagnaciju te se pogoršavaju uvjeti života za građane. To se odnosi na makroekonomsku situaciju. Vidi se da se i dalje govori o tome da treba pokrenuti investicije. Imamo Junkerov e, investicijski plan e, koji je zapravo ispod naših očekivanja. Nema nikakvih novih sredstava. Sve se zapravo svodi na nadu da će se ostvariti multiplikacijski efekt, što će biti vrlo teško postići. Govori se o strukturnim promjenama, kao što smo čuli e, već ranije, e, to sve može donijeti rezultate u srednjem i dugom roku. Međutim, kratkoročno to može biti kontraproduktivno, što se dogodilo u Italiji. Mi smo sada uveli jednu reformu tržišta rada, što će dovesti do nesigurnih radnih mjesta za mlade ljude. Isto tako, nezaposlenost mladih je sada na razini od 43,9%, a čak i za one koji imaju posao, taj posao više nije siguran. Dakle, ljudi više nemaju sigurne prihode, što znači da ljudi manje troše, to opet povlači za sobom pad potražnje. Prema tome mi vidimo kakav je utjecaj strukturnih reformi. Mislim da čak nije niti pošteno reći da strukturne reforme ne pomažu u financiranju gospodarstva zbog poreza. Trenutno vidimo samo rezultate politika koje provodi središnja banka. Nema stvarnih politika. Europska, je, unija je jedino e, razvijeno gospodarstvo koje još uvijek stagnira. A to se događa zato što smo provodili politike koje su e, suprotne politikama zemalja poput SAD-a, Kine i Japana gdje se postižu više manje zadovoljavajući rezultati, u svakom slučaju mnogo bolji nego ovdje u Europi. Mi dalje razgovaramo o problemu koji predstavlja javni dug. Međutim, to nije ispravno, jer ako pogledamo podatke za 2008. kao što je rekao kolega iz Portugala, sve države članice su ušle u krizu, imale su javni dug, odnosno naime, omjer e, javnog duga BDP-a ispod 80%, 60%, 40% u Irskoj. Prema tome javni dug nije bio pravi problem. E, kod tih zemalja se povećao dug, to je ono što se dogodilo, da bi se e, mogao spasiti financijski sustav koji je bio pred kolapsom. Ako ne shvatimo da trebamo promijeniti kurs, a u ovom izvješću se govori o politikama koje nisu urodile plodom, nećemo nikada postići gospodarski oporavak u EU. Kao što sam najavio na početku sastanka, sada ćemo privremeno prekinuti sastanak kako bismo se mogli pridružiti kolegama i predsjedniku Šulcu u Agori Simon Weil, gdje ćemo odati minutom šutnje počast žrtvama ovih terorističkog napada u Parizu. Sastanak će se nastaviti nakon toga. Imamo još šest govornika. Hvala. So, colleagues, I think we can start. Dragi kolege, mislim da možemo nastaviti sastanak. Izvjestitelj je ovdje. Dajem odmah riječ gospodinu Hokmarku. Hvala, imate dvije minute. Hvala. Dobro, prije toga se želim ispričati što sam sada zatražio riječ i šokirao predsjedatelja time. E, htio bih spomenuti tri stvari. Kao prvo, kada je riječ o godišnjem pregledu rasta, evidentno je da fiskalna konsolidacija nije protivna gospodarskom rastu. Ne, imamo gospodarski rast kada imamo već fiskalnu konsolidaciju. E, kada se prekomjerno troši i dolazi do porasta deficita, to je najbrži put prema siromaštvu. Osim toga na taj način e, se istiskuju investicije. Da bi se postigla konkurencija, to ne bi trebala biti prijetnja socijalnom modelu, dapače, to je način da se zaštiti socijalni model. I treće se tiče investicija, mislim da je bitno da postoji jedan cjeloviti investicijski plan, međutim, kao i svaka investicija Dakle, investicija mora biti komercijalne prirode. I tu zapravo dolazi do praznine. Ovo izvješće je vrlo kvalitetno, no mislim da bismo više trebali staviti naglasak na potrebu za uspostavom poduzetničke klime e, na način da investicije budu atraktivnije. Investicijski plan neće zaživjeti ako preduvjeti ne budu uspostavljeni zapravo nema manjka kapitala. Ono što nedostaje jest da investicije nisu dovoljno atraktivne, a to možemo učiniti putem strukturnih reformi u državama članicama, putem reforme unutarnjeg tržišta i tako da imamo dobru ulagačku klimu. Isto tako moramo imati dobru bankarsku strukturu, to je evropski način za financiranje investicija i to mora biti stabilno da bismo mogli financirati ta ulaganja a to opet ima veze sa budućom regulacijom banaka. Ako bude još teže imati, uzimati kredite od banaka, bit će još manje investicija. Isto tako moramo imati likvidnost da bismo imali investicije. To je ono što je potrebno europskom gospodarstvu. Hvala. Danuta Hübner ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih eh, se htjela osvrnuti na E, dva segmenta. Kao prvo, kada vidimo što nam Europska središnja banka kaže o dugoročnoj inflaciji i čimbenicima koji će utjecati na gospodarski rast, vidimo jasno da je, su potrebne mjere koje će smanjiti rizik da dugoročni e, rast koji je se približava stopi od 0% inflacije ne postane dugoročni problem. Glavni izazov e, za preporuke iz europskog semestra bit će da e, ciklički i dugoročni problemi budu riješeni na način da cikličke i privremene mjere, a njih će biti mnogo zbog političkog pritiska, ne ugroze dugoročnu e, sposobnost za ostvarivanjem gospodarskog rasta i da se da ne dođe do toga da se novac krivo troši. Imamo dakle Junkerov investicijski plan i tu će postati diskrecijska odluka o investicijskim e, projektima i isto tako imamo e, imamo jednu e, labavu monetarnu politiku kroz određeno vrijeme. što se tiče tržišta rada, ja mislim da će to biti odlučujući čimbenik za uspjeh. E, znamo da postoje nedostaci i na tržištu rada u državama članicama i u Europskoj uniji. E, imamo nižu stopu zaposlenosti, još nižu nego prije krize. I mislim da tu treba stvari jasno reći. E, Oli Schmidt nije ovdje pa mislim da možda mogu izuzeti njegovu ulogu i reći da postoji veliki potencijal u e, niskoj stopi zaposlenosti među ženama. I mislim da bismo trebali e, nekako e, iskoristiti taj potencijal, to bi moglo uistinu pokrenuti gospodarski rast u Europi. U nekim zemljama se o tome ozbiljno razmišlja. Drugo pitanje vezano s tržište rada je zapošljivost. U predstojećim godinama će biti mnogo ljudi e, koji su dugoročno nezaposleni. Neki od njih e, nikada nisu imali pristup tržištu rada. Dakle, moramo i njima omogućiti da budu zapošljivi. Nova radna mjesta će se pojaviti u novim gospodarskim sektorima, tu su nove tehnologije, tako da treba uložiti posebno napore da bi se povećala zapošljivost eh, tih ljudi. U protivnom bismo mogli biti u situaciji da tržište rada bude glavna prepreka za rast u predstojećem razdoblju. Hvala, mm, gospodin Hajs. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htio čestitati izvjestitelju na izvješću. Imam nekoliko kratkih komentara. 2. prosinca smo imali e, ovdje tri povjerenika. Tyson, Dombrovskis i Moskovici su bili ovdje i dali su vrlo smjenu ocjenu. Rečeno je da će 2015. godine sve države članice e, ostvariti gospodarski rast i to po prvi puta nakon početka krize. Ako se to uistinu dogodi, a nadam se da hoće, to bi bio uistinu solidno postignuće s obzirom na razmjere, na, na opseg krize nakon propasti Lehman Brothersa 2008. godine, ako to znamo kao početak krize. Drugo, ne bismo smjeli pocijeniti potencijal u koji e, možemo vidjeti u smanjenju e, cijena nafte. To je bilo rečeno. Dakle, ako se to nastavi, to će biti značajan poticaj za e, domaće gospodarstvo. Činjenica je da zemlje koje su prošle kroz velike šokove poput moje imaju potencijal da se vrate na pravi put ukoliko E, se provode strukturne reforme, dakle koje onda daju rezultate. Ne treba čuditi da je e, naš e, stopa gospodarskog rasta u Iskoj najveća među državama članicama. Naravno, mi smo imali i najveće prilagodbe prethodnih godina i to se ne tiče samo politika Europske središnje banke, nego i strategija reforme tržišta rada i veće konkurentnosti na tržištu rada. Mislim da treba reći sljedeće. 19% očekivanog gospodarskog rada u sljedećih pet godina neće biti u Europi. I to je činjenica s kojom se moramo suočiti. zato je od e, ključne važnosti da se provedu strukturne reforme ne samo u mirovinskom sustavu i u radnom zakonodavstvu, nego u čitavom gospodarstvu. I zaključno ću reći da ovo nije samo rasprava između onih koji žele da se smanji deficit i onih koji žele javna ulaganja. Trebaju nam Treba nam jedno i drugo. Treba nam, e, nam solidne javne financije, ali isto tako i ulaganja iz privatnog sektora kako bi se premostio taj jaz koji se pojavio u proteklih nekoliko godina. Hvala. Paul Lang, Tang, hvala. Ja također zahvaljujem e, shift uh, thinking which is izvjestitelju na izvješću i mislim da ovdje dolazi do jednog uh, dobrog uh, jednog dobrodošlog pomaka. Ja uistinu vjerujem da nam treba spoj investicija, strukturnih reformi i fiskalne konsolidacije koja je usmjerena na gospodarski rast. Naglasak je više na investicijama, to pozdravljam uvijek mi se činilo neobičnim da postoje pravila za fiskalnu konsolidaciju jer se ne želi prenijeti teret na buduće generacije, ali to je opet moguće zbog reza u javnim ulaganjima. ovdje vidim da je naglasak i na investicijama u e, područje istraživanja, u obrazovanje i to je ključno. Ne samo u ekonomskom nego i u političkom smislu. Moramo ponuditi neku perspektivu za budućnost našim građanima. E, istovremeno me brine e, situacija u gospodarstvu, da u nekim zemljama se sada bilježi gospodarski rast, ali znamo da je to vrlo slabo i nestabilno. Jedan od problema s kojima se suočavamo u Europi je da imamo sustav koji sliči zlatnom standardu. Sustav je asimetričan, što znači da očekujemo promjene od zemalja koje imaju javni deficit u državnom proračunu, tražimo prilagodbe od zemalja koje imaju deficit na tekućem računu, ali se ne traže prilagodbe od onih zemalja koje imaju suficit. E, kao moja zemlja, ja dolazim iz Nizozemske, ona Nizozemska ima e, veliki suficit e, tekućoj bilanci. I to me podsjeća na zlatni standard koji nije na kraju bio održiv i zato je 36. godine se prestao primjenjivati. Međutim, evo, podsjeća me na to jer ako želimo imati e, politike, ako želimo koordinirati politike, onda ne može situacija biti asimetrična, to je ono što sam htio reći. I e, želio bih apelirati na izvjestitelja da razmisli o tome. E, dakle, moramo imati stvarnu koordinaciju politika. Drugo, nešto što se također nalazi u ovom izvješću, često se govori o tome da mi imamo neutralan proračunski stav. Kao ekonomist teško mi je povjerovati u to, kao ekonomistu, budući da u mnogo država članica stopa nezaposlenosti je iznimno visoka, to znači da nema proizvodne sposobnosti. Dakle, ako govorimo da imamo neutralan proračunski stav, a istovremeno toliko ljudi nezaposleno ili podzaposleno, onda treba o tome razmisliti. E, isto tako moramo vidjeti e, što nam treba. Treba nam jedna stvarna europska politika i bojim se da analitički instrumenti nisu dovoljno dobro rješenje da se kreira politika koja će dovesti do gospodarskog rasta. Hvala, Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem izvjestitelju. Ja vjerujem u to da je ovo izvješće dobra osnova za daljnju suradnju i to mi je drago. E, možda ću samo usput spomenuti nekoliko točaka e, koje nam omogućuju da ostvarimo zajednički pristup. Dakle, pozdravljam ova tri stupa e, koja su ovdje navedena e, vezano uz godišnji pregled rasta, dakle poticaj ulaganja, važnost strukturnih reformi, javne financije, dakle s time se slažemo. Međutim, kada se to kaže, zapravo nismo mnogo postigli jer ono što je cilj ovoga e, godišnjeg pregleda rasta jest da iziđemo iz akademskih razmatranja i da se to pretoči u europsku stvarnost, da se da neka stvarna perspektiva. Dakle, mi imamo sad taj godišnji pregled rasta, a zamisao je bila da vidimo kakvo je stanje u europskom gospodarstvu. Istovremeno kada vidimo kako su se stvari odvijale u europskom semestru, uočavamo da se gubi takav globalni pristup u davanju ocjene stanja u gospodarstvu. E, ja sam zabrinuta zato što vidim da je izostao globalni pristup prema europskom gospodarstvu, a tu imamo i taj novi koncept e, koji se pravio 2015. godine u našoj povijesti ekonomske e, politika, to je taj neutralni proračunski stav. što to zapravo znači? Jer mi smo tu gdje jesmo. I istovremeno, dakle, vi se, mi se borimo za neutralni proračunski stav i za investicijski plan. Ako postoji investicijski plan, to znači da nešto ne valja u ovom drugom segmentu. Ja mislim da nam treba rasprava koja bi možda izišla izvan okvira ovoga izvješća kolege Rozatija koju bi trebalo organizirati. Što se tiče e, strukturnih reformi, ja se slažem s kolegom, s njegovom ocjenom, a to je da e, bilo da je riječ o Irskoj, Grčkoj, Francuskoj i ili Njemačkoj, strukturne reforme neće dati rezultate ako ih nameće Brisel, Trojka ili e, bilo tko drugi. Jedini način da se provede stvarna strukturna reforma jest da ljudi postanu svjesni da je ona potrebna. A pitanje koje se postavlja je kako e, održati tu raspravu e, kako bi se uzeli u obzir aspekti i nacionalni i europski. Još samo jedna napomena vezano uz pokazatelje koje bi trebali omogućiti privatnim investitorima veću vidljivost. Eh, cijena nafte je nešto što treba stalno ponavljati, to nije tehnički detalj, nego je to nešto što uistinu može eh, odrediti strategiju eh, budućih ulaganja na duži rok. Hvala, to je sada bilo spontano javljanje za riječ i sada na kratko dajem ponovno riječ izvjestitelju. Hvala gospodine predsjedavajući. Najprije želim iskazati zahvalnost svim izvjestiteljima iz Sjene, kao i kolegama koji su sudjelovali u raspravi. Vrlo sam e, im zahvalan na komentarima i primjedbama. Neću sada e, ulaziti u e, konkretne komentare, samo ću dati nekoliko općih napomena. Reakcije nekih kolega možda izlaze izvan okvira ovog izvješća. To je moj dojam. Ja cijenim ocjenu općeg e, gospodarskog sustava u Europskoj uniji. Mogli bismo započeti raspravu o tome je li eurozona optimalno rješenje u smislu valute, međutim to izlazi izvan okvira i godišnjih pregleda rasta i mog izvješća. Osim toga, imamo u planu i izvješća o ekonomskom upravljanju u Europskoj uniji. Mislim da će to možda biti e, pravi trenutak da razgovaramo o općem ustroju eurozone i nekim općim problemima. E, kao i sastavnicama e, mehanizma za fiskalnu disciplinu. Drugi komentar opće prirode bio bi da se mnogo govorilo o investicijskom planu za Europu i u potpunosti se slažem s onima koji su rekli da nemamo još dovoljno informacija o tome i s obzirom da nema e, konkretnih e, informacija, bilo bi teško sada reći hoće li taj instrument biti djelotvoran ili ne. Mislim da se svi možemo složiti da nam je to potrebno. Možda će nam biti potrebno i više sredstava u okviru tog fonda, no sama činjenica da, je to, da se to e, svodi na 315 milijardi nije zato što primjećujemo nedostatak ambicija, nego zato što je to u skladu s našim e, trenutnim financijskim mogućnostima. Trebali bismo možda imati malo više strpljenja. E, dobit ćemo od komisije nacrt uredbi e, početkom sljedećeg tjedna. Komisija će također iznijeti još jedan dokument vezano uz mogućnost fleksibilnosti fleksibilnosti u sklopu pakta o stabilnosti i rastu. Možda će nam to dati još neke informacije pa bismo možda mogli onda u kasnijoj fazi na radu o, na izradi ovog izvješća to uzeti u obzir. E, htio bih još jedan put zahvaliti svim kolegama i izvjestiteljima iz Sjene na suradnji i e, radujem se daljnjoj suradnji i nadam se da ćemo uspjeti sastaviti izvješće koje će poslužiti kao solidna osnova za godišnji pregled rasta komisije. Mislim da će to možda pomoći da se prevladaju neki od problema s kojima se trenutno suočavamo u Europi. Hvala. Rok za amandmane 14. veljače. Zmaćemo ćemo to 23. veljače, a glasati 23. ili 4. A zaključno glasanje na plenarnom zasjedanju bit će prvo zasjedanje u e, trećeg. I prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a tu se radi o razmatranju mišljenja o mjerilima. Dakle, odmah o indeksima. Predajem riječ e, Kori. Hvala predsjedniče, želim e, vama i kolegama sretnu i uspješnu novu godinu. Veselim se suradnji s vama tijekom ove godine. Što se tiče indeksa, izvješće je objavljeno početkom prosinca, tako da ste imali štiva, štivo začitati umeđu vremenu, tako da se veselim čuti što mislite o tome. Želim danas da e, vam iznesem i obrazložim od, e, svoje odluke glede ključnih e, pitanja u ovom dosjeu. Prvo, što se tiče proporcionalnosti, najprije bih raspravljala o proporcionalnosti u ovom izvješću. Tu sam imala makroprudencijalni pristup, naime stabilnost financijskog sustava i realnog gospodarstva zahtijevaju da se primjenju proporcionalnost. Ta stabilnost utemljena je na povjerenju povjerenje i točnost tih indeksa i e, raspoloživost e, raznolikih e, indeksa. Dakle, tu je potrebno ne samo razmatrati utjecaj u smanjenju manipulacija, već i toga što to sve predstavlja za administratore i korisnike. Ove cijene mogu biti restriktivne i mogu podrživati stabilnost financijskog sustava. Ja toga smatram da bi dodatna proporcionalnost bila potrebna i da se ide još više od onoga što komisija predlaže. Dakle, moramo koristiti one indekse e, koji neće izazvati štetu za financijsku stabilnost. Što se tiče ovih kritičnih e, indeksa, e, vlade moraju, moramo, moraju biti donesene obvezujuće odluke. Za većinu indeksa koji ne ugrožavaju financijsku stabilnost, trebamo smanjiti ranjivost e, manipulacijama tako što nećemo nametati e, određene zahtjeve, već ćemo jednostavno bolje obavještavati njihove korisnike. Tako da predlažem da administratori e, indeksa moraju imati, moraju napraviti izjave o prikladnosti. Poh toga mora se praviti razlika između kritičnih i nekritičnih indeksa. U mom izvješću se također spominju indeksi koji su utemljeni na e, reguliranim podacima i da to bude u skladu sa načelima a Što se tiče poljoprivredne, iako sam uključila e, mjere za profesionalnost, e, ne slažem se sa smanjenjem polje primjene tako što će biti isključene određene, određeni indeksi ili industrije. Manipulacije se pojavljaju u brojnim sektorima, industrijama e, i odnose se na brojne indekse. Stoga sam odlučila zadržati široko polje primjene. Što se tiče kritičkih i nekritičnih veća proporcionalnost e, izaziva e, bolju distinkciju između kritičnih i nekritičnih e, indeksa i to dakle čini da je distinkcija između ove dvije kategorije još važnija. Kritična je definicija kritičnih indeksa, to sam već rekla. Dakle, jasno je da ne postoji savršena definicija tih kričnih indeksa i zato sam e, zadržala kvantitativni prag koji je već ranije predložila komisija, ali sam dodala i kvalitativne kriterije koje mogu koristiti supervizori kako bi identificirali one indekse koji su od e, ključnog značaja za financijski sustav i koji moraju biti podvrgnuti obvezujućim mjerama, iako je njihova ukupna vrijednost ispod 500 milijardi. Tome, to ima za cilj da spostaramo da e, svi ti indeksi imaju, dakle, poštuju e, čvrste i obvezujuće e, vladine kriterije. Treće, što se tiče trećih zemalja, usredotočili smo svoj napor na konkurentnost europskog financijskog sektora, tako što ćemo imati E, širok e, sektor e, indeksa unutar Europske unije koji se isto tako odnose na područje izvan Europske unije i da zadržimo jednaka pravila. Prijedlog komisije u tom polju je bio nedovoljan i tu se moglo vidjeti veliki broj indeksa koji se koristi od strane EU organizacija. Kako bi se to izbjegu, ja sam dodala dodatne mjere u ovo izvješće koje omogućuje administratorima iz trećih zemalja da podnesu zahtjev za registraciju e, i e, suradnju sa ESMOM. I na taj način administratori koji su izvan Europske unije mogu i dalje koristiti svoje indekse unutar Europske unije, čak i onda kada zakonodavstvo njihovih e, nacionalna zakonodavstva nisu sukladna. Također to omogućuje ist, jednak pravila za one koji su unutar i izvan Europske unije. Predsjedavajući, ja sam istakla određene svoje odluke u izvješću i veselim se daljnjoj suradnji sa svim kolegama i uvjerena sam da ćemo imati na umu koliko ovo sve značajno i da ćemo moći ostvariti zadovoljavajući rezultat. No, najprije e, sam jako e, znati željna čuti što misle izvjestelju sjeni i drugi sudionici u raspravi. Hvala. Thank you. We start with Hvala. Započnemo s izvjestiteljima u sjeni. Prvi je Ludek Niedermayer iz Evropskih pučana. Hvala predsjedniče. Nemam namjeru dugo govoriti, ne zato što bi to bilo jednostavno, već zato što bi bilo i suviše komplicirano. Ne namjeram ići u pojedinosti. Problem je što je izvorni prijedlog komisije nije dovoljno dobar. Ima e, veliki broj e, nedostataka, mana istovremeno je e, zahtjevan. Vjerojatno kada bih imao mogućnost početi iz početka, odlučio bih se za to, ali nismo danas na tome. Dakle, s obzirom na e, odluke e, filozofske e, odluke koje je usvojila Kora. Jako, jako je dobar pristup odabrao, tako da je moram čestitati kako, je, kako se nosi s ovim jako teškim pitanjima, no istovremeno ovdje se radi o 250 prijedloga na samom početku, tako da neće biti lako sažeti stvar. Što se tiče filozofskog pitanja e, kritičnih i nekritičnih indeksa, meni je to razumno. Podjela po podacima, reguliranim i nereguliranim e, i neke razne e, stvari koje se odnose na doprinos tome svemu su prihvatljivi. A kada je riječ o e, zahtjevima glede administratora, mislim da i dalje se možemo, da se možemo dodatno osvrnuti na to. E, tu treba vidjeti e, učinkovitost tih zahtjeva, ne mislim da su dovoljno jaki, tako treba vidjeti koja je razlika između onoga što se nalazi u toj, tom provedbenom aktu. Kora je našla jedan dosta elegantan način da se, da se pozabavi ovim zemljem, režimima iz trećih zemalja. S jedne strane Europa ne želi više uredbi, a ne želimo istovremeno zabraniti korištenje tih e, indeksa iz trećih zemalja. Dakle, ovo je razumno rješenje. E, I postoje još neke manje stvari e, glede nekih manje važnih stvari i transparentnosti, tako da Malo je problematično ovo kada se govori o obvezujućim doprinosima nekih doprinositelja ovim indeksima, no u svakom slučaju smatram da su to manji problemi gled e, spram ključnih izazova, a to su e, kako napraviti od ove filozofije ovog izvješća nešto o čemu se može glasati i nešto e, na što će biti funkcionalno i što će smanjiti E, rizik ove industrije indeksa. Dakle, hvala najljepša na, na svemu i želim čestitati i zahvaliti Kori na obavljenom poslu. Hvala sad ime socijalista i demokrata gospodin Fernandez. Dobar dan, hvala predsjedniče. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljici na uloženom trudu ovih zadnjih nekoliko mjeseci. Dakle, susreli smo se brojni u više navrata, izvjesteljica, izvjestitelj u sjeni i tada smo nastavili doći do zajedničkih stavova koji bi nam omogućili pravovremeno da se usvoji ova uredba koju je predstavila, predložila komisija. to govoreći, tekst komisije predstavlja dobar dobro polazište za našu raspravu unutar ovog e, odbora. Po mom mišljenju postoje tri, četiri elementa na kojima bi trebalo poraditi. Kao prvo, definicija temeljnih kritičnih, temeljnih e, indeksa. Ovdje imamo čisti kvantitativni pristup koji e, odstranjuje neke jako važne indekse. Zatim, proporcionalnost ovog prijedloga. u dokumentu komisije možemo vidjeti slabu zastupljenost proporcionalnosti. Neki indeksi su od e, ključnog utjecaja na tržišta, a drugi čini mi se da su od manjeg značaja za tržišta. Zatim postoji ta ravnoteža između supervizora na nacionalnoj ili europskoj razini. Dakle, kako napraviti mehanizam raspoznavanja koji će se primjenjivati na treće zemlje koji će im omogućiti da koriste te indekse i u europskim gospodarstvima. Eto, to su ta četiri točke koje je trebalo obraditi i to je naprava izvjestiteljica. Moram reći da je njen pristup jako blizak mom stavu izvjestiteljica je preuzela definiciju ključnih indeksa. To je definicija koja se puno približava, dosta približava onome što nam je potrebno, tako supervizori imaju veću, veći manevarski prostor da odaberu ključne indekse, istovremeno se svodi na minimum pravna nesigurnost. I kvantitativna vrijednost indeksa je ostavljala prevelik manevarski prostor u trenutku osnutka tih indeksa. Dakle, mislim da je ovo dobra definicija. Što se tiče trećih zemalja i ravnoteže između ESME i nacionalnih supervizora, pa sve to obrađeno na dosta pragmatičan način, što pozdravljam, i to će omogućiti da se poboljša funkcioniranje ove uredbe. Ima nešto gdje imamo malo većih problema, a to je pitanje proporcionalnosti. Kao što sam rekao, potrebno nam je više proporcionalnosti poredeći sa izvornim tekstom, prijedlogom teksta e, komisije. Ovdje je proporcionalnost dosta širok, širok pojam. Dakle, u skladu s tim možda bismo trebali ukloniti E, indekse koji se tiču rentabilnosti investicijskih fondova. Možda bi trebalo revidirati tu definiciju, osobito kada se tiče e, sirovina i sličnih, jer meni se čini da ima jako mala razlika između tih indeksa. Zatim tu je i pitanje registra indeksa, pitanje e, dozvola, ratifikacije aplikacije kodeksa, da li se treba obratiti sudovima što se toga tiče, dakle što se dešava s onim e, podacima za koje već e, postoje neka pravila. Dakle, ja ću uložiti amandmane koji idu u ovom smislu kako bi se napravila dobra proporcionalnost i zajamčila dobra uporaba tih indeksa i kako bi se izbjeglo izbjegla manipulacija indeksima. Zaključno želim zahvaliti Kori na ovom prijedlogu. Ovo je dobar temelj, dobra polazna točka. Ovdje se rješava veliki broj problema koje smo otkrili u tekstu Europske komisije. Sada trebamo se postarati da se zajamči primjena proporcionalnosti. Hvala. Hvala. Sada predajem predsjedanje e, novom potpredsjedniku gospodinu Lunisu. first. Just, uh, just newly elected and... Uh, Evo, tek izabran, a odmah preuzmem stvari u svoje ruke. Molim vas, budite dobri prema meni i ja ću onda biti s vama. Dakle, ovo je veliko zadovoljstvo da mogu odmah dati riječ predstavnici ICR-a, gospođi Swinborn. Najviše hvala predsjedavajući, baš je to lijepo reći. Evo, ja bih želim zahvaliti izvjestiteljici na e, njenom radu. Ona pruža odličan temelj za e, napredak. Evo, kratko ću se osvrnuti na neka ključne elemente ovog izvješća koje vrijedi spomenuti danas. Osobito želim reći koliko se slažem s, njenim, s njenom podjelom između e, kritičnih i nekritičnih indeksa, ali mislim da moramo malo bolje vidjeti na koje mjesto je postavljen taj prag, da vidimo koji su to indeksi pokriveni i bilo bi korisno, kako napredujemo s raspravom, da govorimo o konkretnim indeksima, a ne samo hipotetski. Ja sam eh, se uvijek eh, protivila uključivanju brojki u ove tekstove i uvijek sam spitala zašto su konkretne brojke e, korištene u pragovima. Zatim u drugom dijelu e, definicije kritičnih indeksa govori se da bi bilo e, dobro dati više prostora nacionalnim regulatorima, ali se bojim da bi to moglo utjecati na mjerila indekse za koje nitko ne smatra da su od ključnog značaja, a e, oni bi bili ipak uključeni i onda bi morali e, onda bi bili izloženi dodatnim e, zahtjevima kako bi bili funkcionalni. Trenutno bi bilo, ja mislim, dobro da od komisije tražimo da nam na raspolaganje paneuropski popis koji će nam omogućiti da koristimo ovaj trenutni kvantitativni prag koji je predložen i dakle da to koristimo kao dokazni element u našoj raspravi narednih nekoliko tjedana. Zatim, jako sam zadovoljna što je izvjestiteljica nastala razlikovati različite vrste e, indeksa, mjerila, osobito one koji se odnose na e, uredbene podatke i e, na mjerila koje se tiču e, roba, mislim da ne bi bilo zgoreg eh, da se razmatra da isto sve isključi iz ovog teksta. U mom mišljenju to su eh, indeksi koji se odnose na robu su u potpunosti drugačiji i oni eh, na njih se ne može ovo primijeniti. Ovdje ćemo imati financijske supervizore i tu nema nikakvih ekvivalenti u e, sektoru sirovina kojima se trguje na burzi. Dakle, bez stručnosti tu se ne može e, pristupiti u mjerilim mjerilima u Europi. Dakle, ja bih predložila da mi ovdje stvaramo, ja mislim da mi stvaramo ovdje e, iluziju da rješavamo probleme tako što stvaramo instrumente koji neće ništa riješiti jer znamo da je došlo do manipuliranja ovim mjerilima i smatram da bi bilo dobro da se od komisije zatraži da iznese zaseban prijedlog od prave E, opće uprave, a ne od opće uprave FISMA, da se stvori jedan režim koji će pomoći robnim burzama diljem Europe i osobito potrošačima iz Europske unije. Tako da ja ne tražim da se e, ukloni iz e, europskih uredbi, već da se stvar napravi na bolji način. Konačno bih se želio osvrnuti na e, ESMU. Smatram da je potreban jedan paneuropski okvir e, za ove indekse i mjerila i doista mislim da uređivanje mora biti nešto što se radi na europskoj razini, ali osobito mislim da nadzor treba biti prepušten nacionalnoj razini. Što ste bliže akterima, e, lakše ćete otkriti ne, nesuglasnost, nesukladnost pravilima. I želim podsjet kolege da skandal Libora može i dalje biti aktualan i znamo zašto. Želim pozvati kolege da e, imaju na umu da od 2013. godine zakonodavstvo Jednog kraljevstva o e, mjerilima indeksima je implementiran, proveden i sada se provodi u mjeru i to je odlična praksa koja bi se mogla primijeniti i drugdje. Mislim također da je važno da shvatimo da moramo imati jaka pravila u Europi, ali isto tako e, da to budu pravila koja uzimaju, preuzimaju najbolje prakse koje su već na snazi drugdje na svijetu i u Europi. Važno je da izvjestiteljica dobije svoju podršku i mislim da smo na pravom putu, tako da se nadam da će ovi e, razgovori e, biti i dalje plodni. Hvala. Hvala u ime Guja, gospodin Papa Demolis. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim čestitati Želim vama čestitati što ste postali potpredsjednik. Želim zahvaliti izvjestiteljici. Naša izvjestiteljica u Sjeni E, Mariza Matijas je nažalost bolesna i nije mogla danas biti na ovom sastanku, tako da ju ja zamjenjujem, zastupam. E, mi e, pomno pratimo ovu raspravu i daćemo naš doprinos u vidu amandmana. Također ćemo išli u raspravu na sljedećem sastanku. Hvala lijepa. Riječ onda dajem kolegici Molly Scott. Hvala lijepa. Ja bih također željela zahvaliti Kori u e, Filipovo ime koji je naš izvjestitelj u na ovom izvješću. Imam e, niz stvari koje želim reći. Najprije što se tiče e, opsega, odnosno okvira ovog izvješća mislimo da ćemo morati u narednim danima analizirati što konkretno znači ako ne budemo primjenjivali e, članke 5, 7, 8, 9, 11 i 17, a predloženo je da se ti stavci ne primjenjuju na nekritične indekse. E, što se tiče određivanja toga koji su indeksi kritični, a koji nisu, mi podupiremo pristup e, izvjestiteljice. Konkretno podupiremo prijedlog da se e, uvede i kvalitativni kriteriji kad se određuje koji su indeksi kritični, a koji nisu. Međutim, mislim da se neke stvari trebaju još precizirati, na primjer što se tiče kvalitativnih kriterija, <clears throat> definicija kritičnog indeksa kao indeksa koji može imati negativan utjecaj na financijsku stabilnost, međutim u ostatku teksta se to ne određuje pobliže, a mislimo da je to potrebno. Što se tiče kvantitativnih kriterija u amandmanu 23 mora biti jasno da ili kvantitativne ili kvalitativne okolnosti su dovoljne da se indeks proglasi e, kritičnim. E, još nekoliko komentara u vezi sa definicijama. Mi oprezno pozdravljamo Eh, izvjestiteljicin predlog da se eh, neke definicije prošire. Međutim, mi eh, sumnjamo opravdanost nekih brisanja i smatramo da bi trebalo unijeti neke nove definicije što se tiče uloge ESME, pozdravljamo prijedlog da se ojača uloga ESME i smatramo da bi međutim nadzor nad indeksima trebao ostati u nadležnosti nacionalnih e, organa. Što se tiče nadzora kritičnih e, indeksa to bi trebalo delegirati nacionalnim tijelima. Mi predlažemo da bi trebalo e, imati taj pristup preko posrednika o čemu smo e, ulože amandman o stavku 34. Što se tiče e, proporcionalnosti i prikladnosti indeksa, mi ćemo predložiti novi stavak, e, čiji cilj tog našeg amandmana bi bio e, definirati ulogu indeksa u budućem zakonodavstvu mi ćemo time pokriti uključivanje definicije takozvanog bazičnog riska i također ćemo uključiti e, zahtjev da e, komisija do 2018. revidira, e, izvrši reviziju kritičnosti indeksa. Također pozdravljamo njezin prijedlog da se pridržava načela IOSKA. Hvala lijepa. Ja se ispričavam što sam krivo izgovorio ime Moli. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospodin Balc na dvije minute, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim vam čestitati na izboru. E, pozdravljam e, Korin rad i zahvaljujem joj na e, tome što je odradila. Mislim da se u izvješću opravdano razlikuju kritični od nekritičnih indeksa E, to se naravno treba uzimati u obzir kod e, e, donošenja daljnjih zakona i propisa. ja bih postavio pitanje u, kom, u kojoj mjeri tu mogu postojati sukobi interesa. Na primjer, ako je autor indeksa također ima interese u nekim financijskim instrumentima. A što se tiče režima trećih zemalja, mogu se u osnovi složiti sa izvjestiteljicom. Mislim da su kriteriji kada i prema čemu komisija i ESMA dopuštaju jednu ekvivalenciju ili privremenu ekvivalenciju da bi to trebalo dalje precizirati. Bitni kriteriji za e, privremenu ekvivalenciju bi trebali na primjer biti, biti načela i oska. Mislim da bismo još trebali razmisliti u kojoj mjeri Europski parlament kod odluka o ekvivalenciji ima e, također e, će također biti uključen, odnosno sudjelovati, ili će se to prepustiti ESMI ili nacionalnim nadzornim tijelima. E, mislim da je u tom smislu prijedlog izvjestiteljice jako dobar. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada ćemo riječ ponovo dati izvjestiteljici. Hvala gospodine predsjedatelj. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i gospodinu Balcu na komentarima. E, veoma mi je drago što dijelite, što ste uglavnom podržali moj pristup i zahvalna sam na svim komentarima koje ste e, dali. Naravno sada nemamo ni vremena ni mogućnosti da o svemu tome detaljno raspravljamo, ali e, Nadam se da ćemo za to imati prilike u tjednima koji su pred nama. Što se tiče proporcionalnosti i nekih definicija, sirovina kojima se trguje na burzama, sukobima interesa i tako dalje, mislim da ćemo u predstojećim tjednima moći e, e, imati prilike razgovarati o svim tim temama. Hvala gospodine predsjedatelju. E, time se vraćamo na dnevni red. 20. siječanj je rok za amandmane, 23. E, siječnja ćemo raspravljati o njima, a na odboru ćemo glasati o izvješću 5. ožujka. Kada će se o tome raspraviti na plenarnom, još će se kasnije odlučiti. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, izvještaj, godišnji izvještaj Europske investicijske banke. Riječ dajem izvjestitelju gospodinu Urtasonu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni na amandmanima. Dobili smo oko 177 amandmana. Mislim da iako smo dobili amandmane od različitih klubova zastupnika koji idu u različitim smjerovima, ipak imamo jednu općenitu mogućnost da postignemo konsensus i zato namjeravam zahvaliti, e, nastaviti raditi na ovim, e, u, ovom, u ovom smjeru s ovim idejama. E, što se tiče popravljanja mehanizama, odnosno podrške, uloge investicijske banke u podršci malim i srednjim poduzećima, to je naravno vrlo važno. Postoje amandmani u tom pogledu koji imaju potpuno drugi pristup, ali mislim da ima načina i prostora da nađemo e, zajednički jezik. Također i u pogledu e, trostrukog A ratinga prije nego što riječ prepustim kolegama, jer mislim da je danas red na njima da su u raspravi, a ne na meni, e, želim samo reći da je uložen amandman kojim se traži izbacivanje slučaja Kastor. Ja bih insistirao da to ostane u izvješću, jer je to bio projekt vezan za jedan novi financijski instrument i ja mislim da je uloga parlamenta da procjeni e, kako se to odvilo. Tako da mislim da se to treba zadržati u tekstu. I još samo tri stvari. E, kao i u drugim izvješćima e, dotičemo se i nekih stvari koje nisu direktno u nadležnosti Europske investicije banke, nego se tiču, na primjer, makrofinancijskih e, e, politika i tako dalje ili Junckerovog plana, ja ću učiniti što je u mojoj moći da sve to integriram, ali mislim da bismo se trebali usredotočiti na ulogu Europske investicijske banke, e, koja je, što je i tema ovog izvješća. <clears throat> Također mislim da se treba dotaći i energetske politike unutar ovog izvješća, energetske politike, odnosno uloge Europske investicijske banke u njoj. Kao što sam rekao, općenito želim zahvaliti izvjestiteljima Sjene svim njihovim doprinosima i veselim se komentarima. Hvala gospodine Urtason. E, što se tiče prethodnog izvješća o indeksima, spomenuto je da je rok za amandmane 20. sjećan, to je točno, ali e, rasprava o njima bit će 23. veljače, a ne siječnja. To sam dakle krivo rekao. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Balc. Izvolite. E, hvala lijepa. Ja se želim zahvaliti gospodinu Urtasonu. Naš izvjetelj u Sjeni se ispričava što nije u mogućnosti biti na današnjem sastanku i zato je mene zamolio da iznesem njegova mišljenja. Prvo bih htio zahvaliti e, ponovo izvjestitelju, gospodinu Urtasonu, na suradnji e, koja je bila jako dobra u e, pisanju ovog nacrta izvješća i nadamo se da će se takva suradnja i nastaviti. s velikom broju amandmana koje je naš klub zastupnika uložio, mi imamo više e, stvari oko kojih se slažemo sa izvjestiteljem nego e, različitih mišljenja. Postoje neki amandmani koji su od strateške važnosti za EPP. E, ja ću objasniti o tim amandmanima za vrijeme mog izlaganja. Što se tiče osiguranja uravnoteženijeg e, sadržaja ovog izvješća i e, podlačenja e, uloge Europske investicijske banke za male i srednja poduzeća. To je nedostajalo u inicijalnom tekstu. Također smatramo da treba podvući važnu ulogu koju je EIB dobila za vrijeme krize e, na europskoj razini. Na primjer, uloga EIB-a u podršci e, malih srednjim poduzećima u Europi je povećana i e, mislimo da to tako treba i ostati. Što se tiče infrastrukture, financiranje treba biti usmjereno na područja koja zaostaju, na primjer što se tiče kvalitete infrastrukture i razvoja infrastrukture. Još jedna ključna točka koju smo naglasili je podrška e, aktivnostima na području istraživanja inovacija. Međutim, tu još ima prostora za poboljšanje. E, također sam želio naglasiti potrebu da Europska investicija banka poveća E, svoju spremnost na ulazak u, rizična, u rizične projekte, e, jer e, su neka, neki projekti imali u prošlosti poteškoće sa pristupu, sa pristupom kreditima ako se projekt smatrao prerizičnim. Što se tiče misije Europske investicijske banke. Mislimo da je ovo izvješće o Europskoj investicijskoj banci, a ne o klimatskim promjenima. Zato smo predložili brisanje nekih dijelova teksta, na primjer i e, spominjanje nekih konkretnih slučajeva. Mislimo da, ih te, da treba ili spomenuti sve ili nijedan. E, također što se tiče zemalja istočnog susjedstva, osobito Moldove, Gruzije i Ukrajine, e, ti naši susjedi izabrali su europski put i moramo ih podržati e, na sve načine. To je od strateške važnosti za Europsku uniju obzirom na razvoj događaja u proteklim mjesecima. To su bile najvažnije stvari koje sam htio reći u vezi sa amandmanima koje smo uložili. Gospodin sam se nada da će u sljedećoj fazi pregovora između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni da će se uspjeti doći do kompromisa o većini ovih e, pitanja koja nas e, se svih tiču. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Baje. Hvala. Ja bih također zahvalio Ernestu na izvješću i na vrlo dobroj suradnji s njim i ostalim izvjestiteljima iz Sjene. Dosta toga je već rečeno, pa ću samo sažeti nekoliko najvažnijih točaka za klub zastupnika socijalista. Mi smo također zatražili da se precizira koji će se kriteriji i projekti provoditi od strane EIB-a Zatim e, projektne obveznice moraju uvesti jednu dinamiku i zato se brzo trebaju e, iznijeti projekti kako bi e, taj program zaživio. Zatim podsjećamo da želimo da se održi odgovarajući postupak konzultacija sa svim dionicima kada je riječ o financiranju projekata i to bi omogućilo AIB-u da poboljša ocjenu i evaluaciju projekata imajući u vidu i financijske aspekte i to je ono što države članice čine kada koriste strukturne fondove. Zatim tu je financiranje inicijativa kojima je cilj da se e, smanji trošenje energije, to nam se čini također bitnom točkom. Zatim tu je i transparentnost i dobro upravljanje. Podsjećamo, naime apeliramo na EIB da ne surađuje sa međunarodnim posrednicima u poreznim oazama, što je nažalost trenutno još uvijek slučaj. Zatim, e, kao što je Ernest rekao, EIB također koristi privatne agencije za ocjenu rizika kako bi se bolje podržale mala i srednja poduzeća mogu se ocijeniti rizici na temelju e, na temelju transparentnih kriterija ne na temelju nekakvih privatnih organizacija i bilo bi dobro da poduzeća imaju, da su sve u istoj situaciji. Što se tiče vanjske pomoći izvan Europske unije, e B treba dati prednost projektima koji su sukladni sa ciljevima i općim interesima Europske unije. Evo to su naši zahtjevi. Ukratko, nadam se da ćemo pozitivno doći do kompromisa. Hvala gospodin Baje, gospodin Ocok u ime ECR-a. Gratuluję objęcia funkcji sprawnego. Gospodine predsjedavajući, kao prvo čestitam što ste stupili na dužnost podpredsjednika. Kolegów posłów naszej komisji. E, drago mi je da se u ovom izvješću može osjetiti entuzijazam među kolegama. Imamo više od 177 amandmana koje ćemo trebati razmotriti. Samo da se vratim na ono što sam već rekao prilikom rasprave. Drago mi je da smo osvojili amandmane koje se odnose na financiranje malih i srednjih poduzeća jer to je ono što je bilo izostalo u izvješću. Velik broj predloženih amandmana mogao bih podržati i smatram da su mnogi od njih zapravo obogatili ovaj tekst. No, u nekim slučajevima se ponavljaju stvari koje su već rečene, tako da će biti teško e, za izvjestitelja da pojednostavni tekst. Ja se nadam da ćemo e, na kraju dobiti jedan jasan i čitak tekst. E, vjerujem da da je to moguće. Podržavam sve amandmane koji se tiču inicijativa za bolje financiranje te inicijativa za otvaranje novih radnih mjesta i gospodarski oporavak, posebno u onim područjima gdje su najvidljiviji strukturni problemi. E, također mi se dopadaju amandmani koji se tiču energetske učinkovitosti, premda ne bismo trebali imati kategorije e, energetskih projekata. Da, postoje razlike među državama članicama i treba postojati određena fleksibilnost. Podržavam i amandmane gdje se radi o javno-privatnom partnerstvu te e, relevantni postupak za odabir projekata za financiranje. Što se tiče projekta Castor, E, potpuno shvaćam da je bitno da se to spomene u izvješću. Osobno ne mislim da bismo trebali spominjati konkretne prijedloge, projekte i e, navoditi ih kao primjer i mislim da ću podržati amandmane koji idu u tom smislu. E, otvoren sam na, za razmatranje kompromisnih amandmana što se tiče amandmana 160 i 177 najvažnija pitanja se tiču kontrole, a to je nešto što je već sadržano u ugovoru. Dakle, e, možda bismo trebali ići putem dijaloga i nadam se da ćemo doći do kompromisa. Hvala. Grup Mr. Jecek. Thank you. Gospodin Jecek u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala, drago mi je što se mogu pridružiti zahvalama e, kolega izvjestitelju i izvjestiteljima iz Sjene. Ovi amandmani su e, dobro polazišna točka za pregovore i kompromis. Pozdravljam posebno amandmane koji se odnose na važnost e, malih i srednjih poduzeća, a to je zapravo i u mojim amandmanima 82, 87 i 90. Dakle, da se osnaži profil malih i srednjih poduzeća jer znamo da su e, oni glavni pokretač europskog gospodarstva, tako da bi i u izvješću trebali imati više prostora. E, dakle, vidim mogućnost za postizanje kompromisa i podržavam novi dio EPP-a o istraživanju i razvoju i malim i srednjim poduzećima. Što se tiče mojih amandmana 129, 133, 144, htio bih istaknuti da su oni povezani. 129 i 144 mogli bi biti osnova za kompromis, nadam se, jer ekološki cilj je važan, ali istovremeno to mora biti globalna ambicija e, za čitavu Europsku uniju, ne samo za EIB. 133. amandman je za mene najvažniji. Ako se želimo odmaknuti od toga da se oslanjamo na e, tradicionalne izvore energije koji nisu obnovljivi, onda moramo dati potporu projektima u onim državama članicama gdje se nalaze takvi projekti. Dakle, njih treba podržati. Također podržavam amandmane e, koji pozivaju na povećanje transparentnosti i odgovornosti, naročito oni e, koji se odnose na financijske posrednike. Hvala. E, gospodin Papadimović u ime kluba zastupnika GUE. Hvala. Želio bih zahvaliti izvjestitelju na uloženom trudu i radu. Mislim da je to vrlo kvalitetna osnova za daljnji rad. S obzirom da nemamo mnogo vremena, ne trebamo ulaziti u sadržaj pojedinih amandmana. Ono što je bitno je opći kontekst. S obzirom na ekonomsku i socijalnu situaciju u Europi, EIB mora imati važniju ulogu u osiguranju kapitala. U mnogim zemljama postoji visoka stopa nezaposlenosti i manjak investicija i one bi trebale imati koristi od aktivnosti EIB-a. Dakle, investicije EIB-a ne bi trebale biti usmjerene na one države članice u kojima treba manje e, ulaganja nego u one kojima ih treba više. Također e, treba povećati transparentnost tako da se zna kamo novac ide, a kriteriji za raspodjelu sredstava isto tako trebaju biti transparentni. E, mnogo je privatnih lobista koji daju sve od sebe kako bi skrenuli novac u područja koja su od njihovog interesa, dakle koja ne idu u realno gospodarstvo. Treba nam e, bolji balans Dakle, s jedne strane postoji sposobnost banke da pozajmi novac, a s druge strane da daje kredite. Jer e, ako želimo zadržati rating e, trostrukog A za A i B, onda trebamo davati zajmove onim zemljama koje imaju najveću mogućnost da dobiju novac, a ne onim zemljama kojima e, treba novac i ako se to tako radi, onda zapravo ne radimo u smjeru veće socijalne i ekonomske kohezije. Naši amandmani idu u tom smislu, e, dakle tu se poštuje načelo e, načelo na kojemu počiva ovo izvješće. Dakle, to su zapravo vrlo oprezno formulirani amandmani kojima se mi ćemo biti otvorena duha, razgovarat ćemo o svim amandmanima, želimo doći do kompromisa, ali naše e, konačno stajalište ovisit će o tome koliko će tekst biti dobro izbalansiran. Ako postoje amandmani koji podrivaju e, glavni pristup ovom izvješću, mi ćemo glas... ako oni budu presudni, nećemo glasovati za izvješće. Gospodin Zani, za FDD. Hvala. Ja bih se želio pridružiti onima koji su zahvalili izvjestitelju na radu. Mislim da je to stvarno dobra osnova za raspravu. Zahvaljujem i izvjestiteljima iz Sjene. E, bilo je vrlo ugodno zajedno raditi na tako važnoj temi, dakle na ulozi Europske investicijske banke. Mislim da je u ovom povijesnom trenutku za Europsku uniju važno da Europski parlament osnaži ulogu EIB-a tako da e, ta institucija bude katalizator za promicanje investicija i za e, širenje gospodarskog rasta u Europi. Do sada to nije bio slučaj, kako mi se čini. Ovo izvješće odražava e, promjenu kursa koja nam je potrebno. E, pomalo sam iznenađen brojem amandmana, e, premda je mnogo njih e, dobro sročeno i da pače potrebni su kako bi se postigala ta promjena kursa. Bitno je da se usredotočimo na mala i srednja poduzeća s obzirom da je u velikom broju država članica njima teško doći do financijskih sredstava jer naprosto one nemaju tu težinu i veličinu da bi se mogle baviti lobiranjem. E, vrlo je često potrebno da neko državno tijelo posreduje, a to čini čitav postupak vrlo birokratiziranim E, stvarno mislim da se sada trebamo usmjeriti na to da e, vidimo kako možemo usmjeriti sredstva iz EIB-a prema malim i srednjim poduzećima. E, htio bih zahvaliti izvjestitelju što je spomenuo još jednu točku koja je bitna za naš klub, a to je vanjski mandat EIB-a. Svake godine u portfelju nalaze se krediti od nekoliko e, vrijednosti nekoliko milijardi eura, dakle taj se novac ulaže izvan Europske unije. Da, to je u redu, no u ovom odlučujućem trenutku možda bismo mogli razmotriti da ta sredstva preusmjerimo drugdje. E, nikad nema dovoljno financijskih sredstava i zato bismo ih trebali više usmjeriti prema Europskoj uniji da bismo zaštitili interese europskih građana. Nakon toga, kada to postignemo, možemo se usmjeriti i izvan Europske unije i možemo vidjeti koji su to interesi izvan našeg teritorija. E, htio bih spomenuti još jednu bitnu stavku, a to je e, to su investicijski programi, posebno e, u infrastrukturu, dakle tu je inicijativa projektnih obveznica. Nažalost, ta inicijativa nije uspjela. Prvi financijski projekt koji se financirao iz te inicijative nije doživio uspjeh, nažalost, dakle govorimo o projektu Castor no za e, takve programe Europska investicijska banka mora provesti kvantitativnu i kvalitativnu analizu ne samo e, ekonomskog učinka tih projekata koji koštaju na stotine milijuna eura, treba se isto tako pobrinuti da se novac troši na odgovarajući način, ne samo u ekonomskom, nego i u socijalnom i ekološkom smislu. I na kraju zlouporaba ili kriva uporaba novca EIB-a, e, dakle kao s obzirom da dozim iz Italije, znam ponešto o tome. To nije situacija samo u Italiji. E, sredstva iz eib se troše na velike investicijske projekte, ponekad je tu upletena i mafija. Mm, imali smo takav primjer u posljednjih šest mjeseci. Svi koji su uključeni u projekte, svi sudionici e, nisu bili predmet istrage, ali gotovo su svi završili u zatvoru zbog korupcije i provedena istraga zbog nekih kaznenih dijela. EIB bi se mogla naći situaciju da financira dugo tog projekta. To je jedan začarani krug i to nije nešto u što bi se EIB smjela uplesti. Dakle, nadam se da će na temelju ovog izvješća postati evidentno da se EIB treba usmjeriti na svoju osnovnu zadaću i mandat, a to je da podržava investicije i da investira u održive projekte koji, kojima će se pomoći u ostvarenju gospodarskog rasta. Nadam se da je to ono što će proizići iz ovoga izvješća. Hvala, mislim da ćemo moći završiti na vrijeme, ali evo da sada još dam riječ izvjestitelju da iznese zaključke. E, vrlo kratko, ja bih htio zahvaliti svim kolegama, izvjestiteljima iz cijene na komentarima. Posebno želim zahvaliti kolegama što su spremni da se postigne konsenzus mi ćemo se potruditi da do toga dođe. Ja sam sada zabilježio e, sve komentare, naravno da ću to uzeti u obzir i htio bih reći da ću nakon e, Strasbura e, pokušati već raditi na kompromisnim amandmanima, onda ćemo moći organizirati raspravu. Amandmana je mnogo, ali ja ću se potruditi da vam pošaljem prvi paket kompromisnih amandmana za 8 do 10 dana i onda ćemo imati sastanak izvjestitelja iz Sijene. E, da, što se tiče rokova, danas smo imali razmatranje, e, a glasovanje će biti 27. siječnja. E, plenarno glasovanje će biti u biti 10. ožujka. E, nemamo ništa pod točkom razno, tako da nam sada ostaje samo još e, sljedeći sastanak, a to je 12. siječnja u Strasburu, kao što vam je već poznato. Hvala.